<laughs> Mes chers collègues, bonjour. Vous allez bien Oui Vous n'avez pas trop chaud La clim est... Ako smo svi dobri i veselo, nikome nije prevruće. E, svima želim dobro jutro, uključujući prevoditeljima. Koji mi odmahuje natrag, to je dobar pokazatelj. Dakle, mm, reći ću vam nešto jučerašnjem sastanku koordinatora. Dakle, 19. lipnja i reći ćemo nešto o odlukama koordinatora 31. svibnja. Poslali smo svima primjerke, iako do 12.30 nikakve primjedbe ne zaprimimo, smatrat ćemo da su te odluke usvojene. S obzirom da ne vidim da itko i što spominje prije početka glasanja provjerit ću imamo li kvorum. Dakle, probno glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Sjajno. Počet ćemo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 Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo to. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman 38. Odbijeno. Nastavljamo. Amandman 39. Za. Protiv. Suzdržani? Provjerit ću. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman 32, 39 e, nije usvojen. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani. Kompromis 6 je usvojen. Amandman 42 za, protiv, suzdržani. Želite provjeriti? Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman 42 odbijen. Amandman 43 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 44. Želite li provjeriti 43? Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman 43 je odbijen, nije usvojen. Amandman 44 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 45 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 46 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 47 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 48 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 49 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani. Još jednom krećemo za, protiv, suzdržani, kompromis 7 usvojen. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 54 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 55 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 62, ne, o tome se također ne raspravlja. Idemo na amandman 68 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 67 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 69 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, to ćemo provjeriti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. i usvojeno. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 15 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 16 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 18 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Prelazimo na kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 32 za, protiv, provjerit ćemo to. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman 32. Odbijen. Amandman 33. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 34. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 35 za, protiv, suzdržani. Amandman 35, provjerit ćemo, to nije jasno, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman 35 je odbijen. Amandman 36 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sada glasamo o cijelom tekstu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Za 33 5 protiv, 1 suzdržan. Izvješće gospođe Foster je usvojeno. Čestitamo. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Imamo sad tu izvješće predsjednice s dva amandmana. Amandman 1. Tko je za? Svi. Hvala. Usvojeno. Amandman 2. Tko je za? Usvojeno. I sada glasamo o izvješću. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Trideset osam za. Tko je bio suzdržan?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 važnim izvješćem. Europska strategija, evo molimo, ako izlazite, da to napravite u miru. Radi se o Europskoj strategiji za mobilnost s niskom razinom emisija. Dajem riječ izvjestitelju gospodinu Bas Eckhautu a nakon toga ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni, a zatim ćemo čuti Europsku ko misiju. Gospodin Bas Ekhut, izvolite. Hvala gospođo predsjednice. Po drugi puta imamo razmjerno mišljenja vezano za ovo izvješće nakon što smo imali saslušanje, a sada imamo sve amandmane koje se nalaze pred nama na stolu. Ukupno, ukupno 479 amandmana je obučen, to se može još kontrolirati, ako tako možemo kazati. Možda samo jedna točka s kojom bih želio početi, a to je zapravo e, teškoća radenja vezano uz podjelu kompetencije sa odborom ENVI, vezano uz teme kad god je riječ o standardima CO2 ako radimo sa zakonodavnim izvješćima, onda to mogu razumjeti ovaj članak, onaj članak gdje komisija ima isključivu nadležnost. Međutim, kod ovakvih točaka stalno se nalazite u dvojebi da li je to isključiva nadležnost Envija, da li se tu treba uključiti netko drugi. Ja bih e, želio kazati da se svako te isključive nadležnosti vezano s bilo koje izvješće u budućnosti trebalo bi isključiti jer zapravo nije od pomoći i nije moguće raditi i zbog toga e, vezano uz članak 55. vezano uz polje nadležnosti mogli bismo onda raditi, a ne razmišljati o novom članku, da li je ta pod mojom nadležnošću ili Envijeva nadležnost, što stvari ne čini jednostavno. No, kako je da je, postoje niz niz članaka za koje znam da će Envi imati svoju isključivu nadležnost, ja sam ih uključio jer mislim da u konačnici je važno da nešto kažemo o tom, međutim u ovom trenutku ne mogu kazati da imamo kompromisne amandmane, moramo prvo pričekati što će Envi kazati i onda Envi ako oni to e, obrade, onda to će na neki način o nekim člancima naš rad e, zapravo učiniti izlišnim. Što znači e, moramo vidjeti što će se dogoditi u Enviju i toga ćemo se zapravo usredotočiti na sve ostale dijelove, a i veći broj amandmana se toga tiče. Dakle, svih ovih 470 amandmana sam prošao i imam mišljenje i osjećaj da možemo imati dosta kompromisnih rješenja. Naravno da postoje različita mišljenja o sveme, ali sve ukupno gledano. E, mislim da mogu kazati da ovo izvješće može dobiti veliku većinu kao podršku. Postoje sigurno nekoliko tema koje ćemo kao izvjestitelji u sjeni morati još proći. Prva tema koju želim naglasiti i istaknuti e, je mislim da ćemo svakako imati raspravu između izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni prije svega kako se e, možemo osvrnuti na zrakoplostvo, znači e, vezano svakako zrakoplostvo je jedan izazovnih e, sektora i tu svakako vidimo da postoje različita mišljenja. Neki kažu da bismo trebali svakako se usredotočiti na ono što će Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva i kao donijeti, ali svakako je važno da započnemo ovo globalno djelovanje i ukoliko ne uspijemo o tome, onda moramo vidjeti što možemo učiniti na europskoj razini razini. To je rasprava koju svakako moramo povesti i siguran sam da možemo dobiti ravnotežu, ali važno je razgovarati. Svi znamo da zrakoplovstvo je najizazovniji sektor. To nije mm, neki od teških sektora, međutim riječ je o globalnom sektoru i zbog toga mislim da bi u konačnici to moglo biti komplicirano i tu ćemo svakako imati jednu usredotočenu raspravu. Što se drugih sektora tiče, vidite da svakako tu postoji e, što se tiče i same formulacije, nismo htjeli ići u detalje i mm, izvjestitelju se nećemo ispraviti ako tome nije tako. Svakako ću e, u kompromisnim predlozima to uzeti u obzir. Druga točka gdje svakako moramo raspraviti to je tehnološka neutralnost. Znam da postoji svojevrsni automatizam e, u izricanju da želimo tehnološku neutralnost. Izazovno je to ako govorimo o nekom sektoru koji je 100-115 godina koji se na motorima na izgaranju bazira, onda infrastruktura je pripremljena za to i znamo da imamo jako malo vremena da izađemo iz te tehnologije, da moramo promijeniti neke stvari. Pitanje je da li tehnološka neutralnost e, vezano uz dakle, političke odluke nama donijeti dovoljno vremena i prostora za pokret i za zaokret. Jer primjerice, ako govorimo o biogodnosti gorivima, vidimo da postoji zaista e, potreba miješanja e, goriva i vezano uz e, neke ciljeve. To nije tehnološka neutralnost. Međutim, ako govorimo o biogorivima tehnološka neutralnost nije važna, ali ako govorimo o drugim alternativama benzinskih i dizelskih motora, traži se tehnološka neutralnost. Ja mislim da ovaj automatizam treba promijeniti i mislim da nismo dovoljno konzistentni i moramo zaista dobro raspraviti o ovim stvarima. Ako želimo tranziciju iz određene pat pozicije koja je trajala 115 godina, da li će to uspjeti tehnološka neutralnost unutar same tranzicije. Zbog toga bih volio da i kroz amandmane vidim da se, se referiraju amandmani na tehnološku neutralnost, ali moramo povesti, dakle kao što sam rekao, tu interesantnu raspravu kako bismo našli kompromis i pronaći središnji put u ovoj dilemi i mislim da svi prepoznajemo o čemu je tu riječ te svakako u ovom izvješću treba to naglasiti kad govorimo o dakle nisko e, mobilnosti. Naš prvi sastanak sa kompromisima i sa e, izvjetiteljima je sljedeći tjedan, glasovanje u rujnu, dakle dva sastanka prije, ljetne stanke i još mogućnost da se skupa e, na neki način sažmemo prvi set kompromisa sutra ćemo obrađivati jer mislim da su ti kompromisi zapravo oni koji će sve ideje izvjestitelja iz sjene, a isto tako i zastupnika uzeti u obzir. Na prije, dakle, sam ljetne stanke još jedan drugi sastanak, e, sve one E, teške teme ćemo nakon ljetne stanke kako bismo imali sve spremno do kraja rujna. Znači, kroz ljetnu stanku i pauzu možemo probaviti sve one teške teme koje su pred nama. Hvala. Gospodin Servi, izvolite. Hvala lijepa. Na prvom mjestu mogu istaknuti i kazati da mogu se suglasiti sa izvjestiteljem što se tiče konflikta nadležnosti vezano uz ono što je rekao za odbor Envi to svakako ne pomaže u cijelom e, našem poslu, već e, odugovlači stvari. I Zbog toga moramo ostati uopćeni u našim e, formulacijama, a to zaista nije dobro za naš odbor. Prije svega kad je reč o emisijama, e, promet e, ima svoj značajan doprinos i svakako je zbog upravo ovih nadležnosti, pitanja nadležnosti, gotovo nemoguće riješiti neke aspekte. Što znači sama metodologija rada, mogu se suglasiti sa izvjestiteljem da ona nije sukladna da se eto započne velik broj tematskih cjelina i da u konačnici ne bismo trebali biti u konfliktnom odnosu sa drugim odborom. Prije svega, znači tehnološka neutralnost mi se čini dvojbenom. Ja spadam u onu skupinu koji smatraju da kroz svojih 20 amandmana E, želim ukazati na to. Ja sam uvijek isticao tehnološku neutralnost u svojim amandmanima, međutim to nije samo teoretski problem. Tehnološka neutralnost kao takva zapravo potpomaže ostvarivanju ciljeva koje je spomenuo izvjetitelj. Kao što znamo, ako krenemo od realnih uvjeta, možemo utvrditi da imamo nedostatak infrastrukture države članice, imaju ogromne razlike u infrastrukturnim rješenjima i mm, znamo da imamo devet članica koje nisu obavijestili komisiju o nacionalnim planovima od 2014. 2019. a za realizaciju infrastrukturu za alternativne gorove. Tu imamo ogromne razlike između pojedinih članica. Cilj 25% elektrovozila koji je postavljen do 2025. godine i to kao nalog proizvođačima. To će biti jako teško, ne samo zbog e, zapravo opskrbe električnom energijom u segmentu automobila, već i zato što se industrija nalazi u jednoj nedomici, jer tehnološka neutralnost može isto tako predvidjeti metan, vodik, hibridna vozila, a tehnološka neutralnost kao takva može dovesti Europsku uniju u situaciju u kojoj može postići svoje ciljeve. Prijedlog da se ciljeve do 2025. a ne do 2030. godine koje je predloženo, dakle pet godina ranije, čini mi se da je u nesuglasju sa strategijom do 2030. godine gdje je jasno utvrđeni sami ciljevi i same komponente tih ciljeva i ovih rokova se svakako moramo pridržavati. Još mogu istaknuti i kazati što je već jučer istaknuto i rečeno da tematika koju nalazimo u ovom dokumentu naša, naši stavovi vezano uz goriva je potpuno jasna i posao koji s tim u vezi možemo učiniti može dovesti do kompromisnih rješenja a isto tako i istek prve generacije prelaz na drugu generaciju biogoriva prema prijedlogu komisije svakako postoje neke elementi koje s tim u vezi moramo kritizirati. Manje od deset godina eh, je prošlo od eh, poziva da se investira investira i nastavi investirati u prvu generaciju, a sada to treba isključiti. To je zapravo zapostavljanje svih onih eh, koji su se pouzdali u odluke komisije i zbog toga predlažemo postepeni prijenos na drugu generaciju. Dakle, prilog deveti koji je poznat i znan, a to je prehrambena industrija, kemijska industrija koji upozoravaju na probleme do kojih bi moglo doći kad je riječ o prilogu 9. E, to je izuzetno važna točka koju moramo svakako imati na umu. Može doći do eksplozija cijena nekih komponente, a to može doveti do negativnih posljedica vezano uz obnovljive energente. Sam prijelaz mora dakle biti postepen i kad je riječ o sadržaju samog priloga devetog, mislim da se i na njega moramo se dotočiti. Hvala gospođa Grasvater Heinz. Hvala gospođo predsjednice, štovani kolegice i kolege, interes je velik. 479 amandmana Svjedoči tome da postoje mnoštvo ideja, kroz same amandmane ih se pokušava unijeti. Poruka je jasna, većina u našem domu e, smatra da političke mjere vezano uz redukciju CO2, e, fair tržnu utakmicu između nositelja e, prometa te isto tako održiva politička infrastruktura te okvirni uvjeti koji bi s tehnološki napredak i promjenu ponašanja sudionika u prometu e, promijenili. Naravno da postoje različita mišljenja, zbog toga smo ovdje i mislim da moramo raspraviti neke točke, nekoliko primjera koje bih želio navesti, na, prema kojoj metodologiji bi trebalo granice emisije za vozila, druga točka koja bih želio istaknuti koliko su ekskluzivni e, poticaje za infrastrukturne razmjene u Europi, odnosno infrastrukturne promjene i još e, dakle pojedine tehnologije e, i isto tako ciljevi reduciranja CO2, koliko i kako e, zrakoplovstvo može doprinijeti u tome kako bi ostao konkurentan istovremeno i to na međunarodnom planu. I još jedno važno pitanje koje je zaista održivi um, energent, da li možemo klasificirati uopće neke elemente Htjela sam još jednom naglasiti ono što je izvjestitelj kazao. Nakon pregleda svih amandmana svakako sam uvjerena da u samim izjavama nemamo velikih razlika i sigurno postoje mogućnosti formulacije koje će biti prihvatljive za veliku većinu zastupnika. Kolega je isto tako kazao da vezano političkih e, vrijednosti godišnjih e, izvješća i isto tako i referentnih vrijednosti svakako ćemo naći rješenje. Klub zastupnika SIT želim istaknuti da je za nas jako važno da smo za snažno javni prijevoz, e, održivi urbanu mobilnost, te isto tako i jasne emisijske ciljeve, te isto tako i snažan politički mandat vezano uz nultu emisiju. Ja sa svoje strane imam mnoštvo prijedloga e, u amandmanima koje ću svakako e, ukazati na njih, a i sigurna sam da ćemo na kraju imati dobro kompromisno rješenje, dobar konsenzus kako bi ovo izvješće ostalo ambicionirano. Izvjestitelju Basa tu želim sve najbolje kad je riječ o stvaranje ovih kompromisnih predloga, mi, socijaldemokrati, svakako ćemo, koliko god će to biti u našoj mogućnosti, podupreti u svemu. Hvala. Hvala, draga kolegice. Foster, izvolite. Hvala, predsjednice, hvala izvjestitelju. Ovo smo razgovarali o tomu i u okviru prve razmjene mišljenje, isto tako i zajednički smo zaista stavili stvari na papir, e, dakle 20-21 amandman o kojem je bilo to je toista. Ja sam slušao mm, dakle, komentare izvjestitelja, čini mi se interesantno da se e, na neki način ove kompetencije sa odborom za e, okoliš i samu nadležnost spori. čini se da je to borba i pol, ali želimo mu sve najbolje u toj borbi. Mislim da je jako važno da kada postoji određena nadležnost između odbora da svakako treba ravnomjerno podijeliti. Dobra ideja da se surađuje od rane faze, ali gdje smo, tu smo. Što se tiče samih komentara i što se tiče svega onoga, kao što sam rekla, amandmane koje smo mi uputili i čak i ti amandmani koje smo uputili e, imali smo mogućnost vidjeti, vidjeti ćete da ćemo dosta toga tražili da se briše. Od samog početka mislim da zaista možemo kazati sa sigurnošću da je to i jedna izvješće koje je usredotočeno prema okolišu. Čini se da nema razumijevanje da je ovo odbor za promet i da govorimo o prometnom sektoru svi želimo zapravo ispuniti ciljeve, svi radimo na tome i u tom smjeru, ali isto tako imamo pitanja konkurentnosti, moramo uzeti u obzir isto tako i proizvođače i njihove nove tehnologije koje mogu unijeti u sve ovo. Čini nam se da je ovo se odražava e, nažalost i u svim amandmanima. Nekoliko točaka koje želim naglasiti. Svakako mi podupiremo u ovom odboru kada se govori o zrakoplostu, a isto tako i svi projekti kad je riječ o klinska i No, kada pređemo u neke druge segmente i dijelove i kada se inzistira na nekim postocima, 50% putovanja koje bi se moglo uključiti pod uvjetom da održi proizvodi mehanizam korsija i tako dalje, to nije prihvatljivo jer moramo uzeti različite pristupe u obzir svakako i električna vozila koja se spominju. S, članice moraju činiti svoje. No, moramo isto tako vidjeti realnost, moramo vidjeti potrošača, moramo vidjeti gdje se nalazimo, gdje se nalazi industrija, proizvodnja automobila. Mi svakako stvaramo pritisak čitavo vrijeme na sve ove industrijske grane da postanu čiste i zelene, ali moramo ostati pragmatični pritom, jer ako uzmemo i potrošača obzir, ako ćemo svakako neke od ciljeva pratiti, onda moramo vidjeti kako će potrošači i e, građani to prihvatiti, da li će biti u mogućnosti e, koristiti ih, jer neće u tom cilju naći svoju sukladnost. No, Isto tako i vijeće koje kao takvo insistira na sustavima transporta sve to skupa dovodi nas do toga da moramo ostati realistični, jer sve ono što želimo unaprijediti, svakako i vi kao izvjestitelj moramo saslušati sve ono što su članovi kazali u odbori, uzeti to u obzir i sve one amandmane koje su upućeni i tek nakon toga možete izraditi kompromise, ali u ovom trenutku kako stvari stoje ako nastavite sa ovim pristupom koji ste odabrali, gdje su izazovi i što to pokušavamo učiniti i kamo ćemo doći, a da ne budemo e, više e, oni koji će kažnjavati. No, ja vam želim zahvaliti u ime e cera ja ću i dalje gledati što ćete uspjeti staviti na papir i isto tako da nam date i podastrite nešto za što možemo glasovati. U ovom trenutku to sigurno nije slučaj. Hvala, gospođo Foster. Ja, dank u voorzitter. Ik ben eh, misschien wat milder gestemd dan... Eh, Hvala vam lijepo. Možda vas neću napasti toliko koliko je gospođa Foster, no mobilnost s niskom razinom emisije i strategije koje se time bavi, s obzirom na amandmane, mislim da se bavimo s razinom ambicije koja je odgovarajuća. Dakle, kada se bavimo ovom temom, ne mislim da ikada zapravo možemo biti dovoljno ambiciozni, jer jednostavno govoreći nema tome alternative. Moramo ispuniti svoje obveze iz Pariza. Isto tako za mobilnost s niskom razinom emisije želimo vidjeti da to bude održivo za transportni sektor i u svojim amandmanima sam postavio također određenu razinu ambicije razmatrajući prvo ekonomsku stranu održivog transporta. Neki od amandmana <clears throat> bave se primjerice jedinstvenim europskim nebom za zrakoplovstvo, što je vrlo važno. Mislim da ovdje možemo istodobno mnogo ostvariti za očuvanje okoliša. Druga je mogućnost uložiti u kombinaciju pametnih sistema i umrežene, povezane, automatizirane mobilnosti koristeći pametno trenutnu infrastrukturu. I to može znatno pomoći okolišu, tako da sam zbog toga doista za mjere koje su usmjerene na ostvarivanje ciljeva kako bismo se mogli sredotočiti na istraživanje i razvoj. Više sam kritički nastrojen što se tiče novog zakonodavnog paketa koji se bavi transportom i klimom, jer mislim da se već na mnogo toga trenutno radi. Iskreno govoreći, ne čini mi se da bi korisno bilo duplicirati neke od ovih ciljeva. Ako i uspostavimo 25% kao cilj za proizvodnju električnih vozila, za sve proizvođače. Komisija se time mora pozabaviti, istraživati. Kina i Indija, koliko vidim, su spremni podržati takve ciljeve i naravno tu imamo dosta inovacija. I naravno Europa u to mora biti uključena i moramo se boriti kako bismo ovdje ostali predvodnici. Dijelim stav izvjestitelja o noćnim vlakovima. Danas ćemo jednu studiju na tu temu saslušati. I to je doista jedna vjerodostojna stvarna alternativa za brzu povezivost unutar Europe. Dakle, uz brze željeznice i brze trase to bi doista bilo moguće. Često se u ovakvim predlozima ne vidi jasnoća. Kada govorimo o razmjeni najboljih praksi, mobilnosti, inicijativama, u upravljanju, smatram da jednostavno okolišamo i da to nije dobar pristup. Ukoliko želimo biti predvodnici održive mobilnosti, moramo imati konkretne mjere i to jasno i točno reći. Smatram dakle da je izvjestitelj dobar posao ovdje odradio, rekli smo ovdje ima gotovo 500 amandmana, dakle doista se kolege to smatraju važnim i radujem se dalje suradnji, doista sam znati želim vidjeti kako će izgledati konačni kompromis. Hvala, gospođa Kilonen, izvolite. Thank you, madam chair. Thanks. Hvala vam, zahvaljujem izvjestitelju. Mislim da, nadam se, da želimo spasiti planet i klimu, pa da ćemo biti strastveni oko toga. I isto tako želimo očuvati ljudsko zdravlje i živote. Pa smatram da je to doista misija za nas sve zajedno. I smatram da je važno govoriti o multimodalnosti i uzimati obzir sve oblike transporta jer mnogo novca u Europi ulažemo u transportni sektor. Dakle, time bismo trebali podržati inovacije i stvoriti nove načine za pružiti podršku osnovnoj infrastrukturi, biti kreativni, podržati nove tehnologije A to znači promjena naše politike, pružanja potpora i inovacijske politike. A ono što se tiče javnog prevoza i kako povezati različite oblike prevoza, mislim da je važno surađivati sa općinskim tijelima i onima koji se bave tim politikama jer gradovi i gradići su doista važni, no And I think we need to share the good practices and Potrebno je dakle razmjenjivati najbolje prakse izgraditi platforme zajedno sa vijećim i komisijom u smjeru razmjene najboljih praksi. Dakle, na taj način bismo mogli napredovati u Europi. Ja se nadam da ćemo moći osnovni pristup jedan promijeniti, a to je da održivosti niska razina emisija trebaju biti prisutni u cijelom ciklusu, životnom ciklusu transportnog sistema, proizvoda. Žao mi što sljedeći tjedan ne mogu biti na sastanku, no pretpostavljate i sami. Poslat ću vam jedno svoje ljubavno pismo za sve izvestitelje i izvjestitelje u Hvala. Zastupnik Van de Kamp. Hvala lijepo Kada se jedan od najprominentnijih članova odbora Envi uznemirio oko našeg izvješća. To je meni najdraži dio dana i drago mi je što se danas to dogodilo. Sad jedan sam može vidjeti kako izgleda kad vam se ljudi naviruju preko ramena i stalno vam daju nekakve smjernice i upute. Dakle, Rekao bih pet osnovnih stvari. Prva se tiče država članica. Parlament i komisija moraju međusobno raditi no čini se da države članice i dalje inzistiraju na svojoj nedostatnoj provedbi. I slažem se ovdje sa gospodinom Salinijem, provedimo vezno uz elektromobilnost već ono što imamo prije nego što započnemo sa ispunjavanjem nekih svojih vlastitih ideologija. I nadam se da izvjestitelji i izvjestitelji u sjeni će se obratiti vijeću i poslati im jasan signal u tom smjeru. Što se eh, neutralnosti tehnologije tiče, doista dajem sve od sebe kako bih shvatio što to točno obuhvaća. Neutralnost tehnologije mora se temeljiti na činjenicama, a ne na željama ili ideologiji. I ako želimo biti jasni, ona je namijenjena kako bi se održalo zadržalo upotrebe klasične motore sa unutarnjim sagorjevanjem. Ako pogledamo što se sa dizelskim motorima događalo u proteklim godinama, ako samo vidimo što je moguće, iako vidimo rezultate odbora EMIS, doista moramo uzeti u obzir važnost neutralnosti tehnologije kako bismo se pobrinuli da tehnološki razvoj drugih oblika motora može ovdje držati korak. Kada govorimo o životnom ciklusu električnih automobila i time se moramo pozabaviti, imam tu neke opitnike, ne toliko značajne, ne bih želio opterećivati industriju sa svim našim zahtjevima. No, ako gledamo procjenu životnog ciklusa e, pojedinih pokretačkih mehanizama o vozilima, doista moramo razmotriti način na koji oni funkcioniraju. I to sam rekao Bas Vajkautu. Smatram da imam tu podršku i odbora TRAN i odbora ENVI Oni čak koriste i Twitter račun, što je meni donekle čudno, ali činjenica je da je potrebno doista e, realno sagledati situaciju. Dakle, što se prve, prvog naraštaja, prve generacije ovih biogoriva tiče, meni se čini da to pomalo postaje prava drama ne mogu shvatiti što komisija ovdje želi postići. Prije sedam godina ili tako negdje veliku su buku digli kako se mora odrediti u kojem će smjeru stvari ići, a sada se čini da je sve skupa bila pogreška. I moramo preći na sljedeću generaciju. Dakle, moramo vidjeti kako se na to moguće reagirati, jer postoje investicije koje su različita poduzeća i ulagači e, uložili kako bi zaživjela ova prva generacija goriva. Hvala lijepa. Meri je kazala da sanja, da ima san. Upravo sam za vikend bio na otoku, sam bio u Danskoj. Oni zaista rade na tome da budu uzor e, sa samostalnim, dakle, opskrbom električnom energijom, a isto tako kroz e, određene tehnologije. To je dobar primjer. S obzirom da je riječ o otoku, zaista postoje putevi da bismo stvorili u konačnici održivi svijet. Općenito uzevši, Znamo da je emitent u prometu i njihov udio najveći. Međutim, smatram da bismo trebali vidjeti što si možemo preuštiti u konačnici i kako ćemo stvari e, na koncu i realizirati. Što se tiče tehnologije, ja sam mišljenja bas da bismo trebali tu tehnologiju e, na neki način pokrenuti i Njemačkoj e, svakako stavljamo naglasak na elektromotor stabilnost u Švedskoj kažu da je to e, krivo zbog toga što struja može biti iz krivih izvora i oni vide perspektivu u vodiku. Znam da postoje različite teorije, a isto tako i postoje države koje imaju različite izvore kako bi se opskrbili dakle, e, određenim energentima i zbog toga paralelno treba dozvoliti različite puteve. Moramo svakako odstraniti one loše izvore i smanjiti emisiju. Što znači tehnološka neutralnost, smatram da u većem broju tih pitanja Mislim da eto kodiranje samih vozila nije dobro, možda je neka e, bolja varijanta u konačnici se probije. Što se tiče oporezivanja kerozina. Znam da zrakoplovi emitiraju CO2, ali to je pitanje država članica i upravo smo pri tome da primijenimo svjetski sustav. Možda ipak ovo globalno rješenje koje bi bilo najbolje ne smijemo ga ni na koji način ometati. Zbog toga uključivanje dakle zakopostova u ET sustav na razini Europske unije i e, brodarstvo ne bi bilo dobro. Što se tiče novih graničnih vrijednosti u smanjenju CO2, Često smo o tome razgovarali o tome, ali komisija postojeće granične vrijednosti provjerava. Ako želimo utvrditi nove granične vrijednosti, onda moramo pod e, dakle, realnim uvjetima e, testirati vozila prije nego što mi utvrdimo granične vrijednosti. Inače bi nam se moglo dogoditi da ćemo imati neambiciozne ciljeve ili preambiciozne ciljeve i od toga u konačnici ne bismo imali ništa. Sam ciklus e, provjere u realnim uvjetima mora se u konačnici dakle i realizirati. Što se tiče prenamjene samih motora u brodovima e, čini se da LNG nije rješenje, kao i kod elektromobilnosti sigurno postoji više puteva kojima se može krenuti. Što se tiče zrakoplovstva, jedinstveno europsko nebo, to bi uštedilo daleko više emisija, nismo u stanju dati konačno rješenje. A što se tiče materijala za transportna sredstva, moglo bi u konačnici značiti da se e, mogu i materijali kao takvi s kojima se proizvodi zrakoplovi smanjiti CO2. Znači, postoje i drugačiji puteve nego alternativna goriva o kojima se govori. Hvala lijepo na izvješću. Hvala izvjestitelju na ovom nacrtu izvješća. Ja sam uvjeren da to zapravo nemamo minimalni cilj za elektrovozila, to bi bio moj prijedlog. Znači, morali bismo svakako imati tehnološki neutralno rješenje i gledati ukupan otisak. Elektrovozila nisu konačno rješenje, prije svega kada želimo odgovoriti na pitanje odakle dolazi energija i sve ono što je potrebno za zbrinjavanje tih vozila, što znači autonomna vozila ne moraju biti elektrovozila Tesla i Audi A7 imaju jednaki otisak CO2. Sigurno u budućnosti moramo gledati na neutralni energetski miks e, sa alternativama i alternativnim gorivima koji bi mogao dovesti do održivog rješenja u gradovima. Svakako e, sam gradski promet e, bi trebalo opskrbiti sa alternativnim energijama, a isto tako izgradnjom biciklističkih staza i drugim mjerama svakako se može riješiti problem. Što se tiče dakle sitnih čestica u gradovima ništa nećemo dobiti sa zabranom korištenja dizel vozila. Što se tiče mjera štednje, čuli smo da isto tako promjenom jedinstvenog e, europskog neba ili korištenjem asistenta prilikom vožnje osobnih vozila, ja mislim da isto tako i korištenje dugih kompozicija teških teretnih vozila bi moglo biti rješenje. Mislim da jedan je, dakle, jedna vrsta prometa u međumodalnom prostoru ima svoju ulogu i zbog toga svaka vrsta prometnog sredstva bi trebala imati svoj naglasak i ne bi se trebalo kažnjavati jedne više, druge manje. Također smatram da nikakve kazne nisu dobrodošle, svakako mjere za zaštitu okoliša i za ostvarivanje klimatskih ciljeva moraju se uzeti u obzir. Svakako hvala, hvala isto tako i što ćete uzeti u obzir moje kompromise koje sam uputio. Madame Anderson, Zahvaljujem zastupnica Anderson. Hvala vam. Ja bih želio da podržati većinu komentara koje smo čuli kao i rad izvjestitelja jer smatram da ovo je iznimno važno izvješće. I kao što je Karolina rekla, socijalisti i demokrati su spremni podržati uspješno zaključenje posla. Za početak jedno političko stajalište sada je pariški sporazum nešto što je dovedeno u pitanje sramotnim postupcima predsjednika SAD-a i tom trenutku još je važnije da zajednički kao europljani kažemo da ne smije ništa stati na put ostvarenju onoga što je dogovoreno u Parizu, a po meni čak i više od toga. Predložila sam niz amandmana, osobito vezno uz e, promjenu modaliteta, a isto tako podržavanju, pruženju podrške u urbanim područjima i 25% emisija moramo imati na umu dolaze upravo iz gradskog prevoza, a ne činimo dovoljno kako bismo se s time pozabavili. Također potrebno imati na umu onečišćenje zraka, koja kao što znamo doista dolazi do kriznih e, vrijednosti točaka u mnogim našim gradovima i ako doista iskreno se ne pozabavimo sa tim promjenama i korištenjem prometnih sredstava završit ćemo u nevolji vezano za zdravlje ljudi diljem Europe. A to ne možemo ignorirati. Cestovni paket koji je upravo e, najavljen je jedna propuštena prilika i nadam se da će se ovaj odbor pobrinuti da se to e, u više navrata ponovi i istakne. Pozdravljam otvorenost niza kolega u važnim pitanjima i komentare gospodina Van Miltenberga o tome trebamo biti otvoreni naspram noćnih vlakova kojima ćemo se danas pozabaviti. Dakle, želimo učiniti što god možemo kako bismo podržali ovo izvješće. Zatopnik Ertug. Gospodin Artug, hvala kolegi izvestitelju Ajkatu na svim idejama koje je unio, isto tako spremnost na kompromise koje je izrazio za buduće postupke. Po mom mišljenju, zaista je važno kada govorimo o mobilitetu budućnosti, da svakako moramo imati otvoren pristup, a ne e, biti ideološki obojeni u bilo kojem smjeru i ne smijemo se uputiti u ideološkom smjeru. Što želim kazati? Postoje pet područja koja bismo svakako trebali obraditi. S jedne strane, to je mnogo citirane tehnološka neutralnost s kojom se mogu suglasiti. Prije 15 godina, ako se prisjetimo, biogoriva su smatrani rješenjem svih naših poteškoća u prometnom sektoru, a nakon 15 godina moramo uočiti i shvatiti da i tu postoje zaista potrebe da se stvari izmijene. Ja sam mišljenja da bi svakako sve tehnologije i sve e, dakle energente trebalo uzeti u obzir. Tehnološka neutralnost, dakle kako za deset godina opet ne bismo morali imati drugačije spoznaje. Ako sve stavimo naglaske na e, elektromobilnost i kod teških teretnih vozila, onda moramo znati za 20-25 godina ćemo morati zbrinjavati određene komponente. Samo mjesto proizvodnje energije, to mora biti zelena energija, prijenos te energije. Svakako s različitih strana postoje različite prijedlozi rješenja koje moramo sagledati, ali Treba će nam sve mogućnosti kako bismo ambiciozne ciljeve u području smanjivanja CO2 u konačnici ostvarili. Drugo što vrlo rijetko čujem i mislim da ni sada nisam čuo, a to je rasprava o tome da moramo isto tako e, moramo prenositi dakle stvari na prugu e, shift to rail nećemo imati nisko ugljični, mobilnost ako ne koristimo željeznicu, ako ne koristimo plovne puteve. Upravo u gradskoj mobilnosti, ovaj, prigradski promet u kojem imamo velike količine CO2 emisije, Međutim, isto tako i obrađivanje problema kao što je to rasprava e, dakle i NOX-a u njemačkim gradovima koje smo mogli e, svakako vidjeti u zadnjih nekoliko mjeseci. Ovaj gradski i prigradski promet mora se uzeti u obziru svakoj kalkulaciji. U budućnosti svakako moramo i digitalizaciju kao takvu kroz različite modele obuhvatiti. Naravno da postoje rješenja, ali ta rješenja moramo na neki način promovirati kod stanovništva. Ne samo za frikove, već za svakog normalnog potrošača mora biti jednostavan pristup tim tehnologijama od njegove stana pa do radnog mjesta i da se na neki način upute i građani u digitalizaciju. Mislim da se nalazimo daleko od e, ovog cilja, car sharing, e, ride sharing e, bi bili pojmovi. Još jedna točka, i mislim da smo svi suglasni, da nam trebaju alternativni izvore energije, ali i mogućnosti kako ćemo u budućnosti svakako i pogonske mehanizme koristiti. Vodik koje je kolegica Majsna spomenula, sigurno je ključan element, postoji mogućnost izravne energije, ali postoji mogućnost da se kroz preobrazbu e, zelene energije i kroz mogućnost pohranjivanja nekih energenata te tehnologije moramo podupirati. Ako upravo tehnološku neutralnost povežemo s ovom tematikom, tada industrije koje će investirati i znanost koja se bavi tim temama imati jasan, jasnu viziju budućnosti. Prošlog tjedna bio sam e, gost kod univerziteta u Regensburgu. Oni žele se svjetlosti poduprijeti mobilnost, što znači da se svjetlost pretvori u energiju, i profesori sigurno mi neće zamjeriti što sam možda krivo prikazao u tehnologiju. Postoji mogućnost da ćemo i u budućnosti imati nove energente, međutim, sve ovo bit će moguće ako ćemo stvoriti infrastrukturne pretpostavke. Europska komisija nas je ponovno upozorila da Alternativne infrastrukture ili alternativna biogoriva trebaju biti ponovno analizirana, prije svega kad je riječ o nacionalnim akcijskim planovima. Ovo je jako važno, jer i Europska unija i članice moraju dobiti jasnu poruku u kojem smjeru valja krenuti. I onda u našem krugu ćemo imati jasnih kvantitativnih mjerljivih ciljeva i Europska unija svakako ne bi smjela, barem ne Europski parlament, stajati u nedoumici s obzirom na to da do sada nismo imali te kvantitativne ciljeve. Sve skupa uzevši, svakako je puno posla pred nama, ali perspektiva se otvara i sigurno smo došli korak dalje. Hvala. Hvala gospodine Ertug. Ja sam se također javila za riječ. Željela sam riječi da je ovo izvješće neophodno za naš odbor od 90. godina. Svi sektori poljoprivreda, industrija smanjuju emisije stakleničkih plinova osim prometa. Ovo izvješće šalje jasan signal i to neposredno prije COP23 u Bonu. Poruka je izuzetno važna. Kolege su već rekle da sporazumom u Parizu imamo povijesnu priliku da učinimo od Europe lidera na području klimatskih promjena. Moramo imati jasan plan puta u tom smislu. Isto tako željela bih reći da u Europi nemamo nafte, ali imamo ideje. A ideje o mobilnosti postoje, radi se o izborima, ne možemo sad tu imati neki dvostruki diskurs. Zašto? Zato što ne postoji planet B, gospođa Kilonen je to rekla. Sada ovdje radimo i za buduće generacije. Ono što im ne smijemo reći pokušali smo, nego moramo prije svega reći da uspjeli smo. Isto tako, svi govore o cilju prijelaza na električni vozni park. To nije u industriji donijelo do, došlo do velikih zakašnjenja. Imamo znači jednu marku koja znači proizvodi konektirano vozilo i radi se o električkom vozilu, a to radi Tesla. Nitko u europskoj industriji u ovom trenutku ne uključava dinamiku tehnologije i čistog vozila. Ono što radimo čekamo bez obzira što to možemo reći. Isto tako govorili smo o vodiku. Imamo sada, na primjer, u Njemačkoj e, stvari koje se razvijaju na području e, vozila na vodik. Imamo kapacitete vezano uz to. Tu se postavljaju ne samo klimatska pitanja, nego i pitanja ekonomskog napretka. Imamo tu i potrebu preobuke i isto tako preusmjeravanja na, to nova radna mjesta naših radnika. Ne smijemo reći u budućnosti da nismo uspjeli. Što se tiče znači automobila na solarnu energiju, to je nešto što je na početku u Europi, ali moramo biti prospektivni. No E, vozilo budućnosti neće više biti individualno vozilo nego će se dijeliti a prije svega ćemo se vratiti na korištenje bicikla e, više ćemo hodati više ćemo upotrebljavati kargo i tako dalje a u tom smislu što se tiče investicija na području infrastruktura, slažem se sa gospodinom Wiltenbergom. Imate pravo, da više ne smijemo tu sad betonirati našu prirodu i stvarati autoceste. Ono što moramo napraviti je poboljšati infrastrukture. Ne smijemo sada e, ulagati u velike projekte koje ne poštuju niti odredbe sporazuma COP21, niti sve ono što smo si zacrtali. Dakle, ono što moramo napraviti u budućnosti je da imamo čisti zrak jer svake godine nas e, zagađenje košta 100 milijardi eura. A u svakom slučaju povezanost gospodarstva i klimatskih promjena je nešto što je važno na području e, stvaranja radnih mjesta. A sada dajem riječ predstavniku komisije. Nadam se da ćete biti ambiciozni kao i mi, jer moram reći da pomno pratimo ono što radite. Hvala lijepo, primili smo na znanje e, vaše stave. Hvala vam što smo uspjeli saslušati ovu zanimljivu raspravu. Nedavno ste čuli da je predsjednik Juncker ponovio posvećenost Komisije Europske unije Pariškom sporazumu. Smatram da 479 amandmana o ovoj strategiji samim po sebi mnogo govore o tome koliko je odbor posvećen tom cilju i naravno njihovom zanimanju za temu. Strategija je u komisiji usvojena otprilike prije godinu dana, srpnju prošle godine i radi se o pregledu svih oblika prijava uz pobravanje niza inicijativa politika sve u smjeru ambicioznog cilja smanjenja emisija iz transportnog sektora za barem 60% do 2050. i dalje ka 0%. Dakle, ambiciozan cilj je tu, mjera politika na europskoj razini su popisane na akcijskom planu unutar ove strategije i sa zadovoljstvom mogu podsjetiti da smo već dobili dva velika zakonodavna paketa usvojena u komisiji, a sada ih se raspravlja i u vijeću i u parlamentu. Dakle, paket čiste energije za sve i isto tako paket Europa u pokretu iz svibnja ove godine. Još jedan paket koji očekujemo sadržavat će niz inicijativa kao i inače, no osobito će se baviti prijedlogom za standarde CO2 primjenjive na laka gospodarska vozila. Ja sam prisustvovao toj raspravi kao i moji kolege vidim koliko ste posvećeni dekarbonizaciji prijevoza transporta, odnosno cestovnog transporta prije svega i mi ćemo u ovom zakonodavnom prijedlogu razmatrati kako možemo potaknuti vozila sa niskom ili nultom stopom emisija na konkretan način. I naravno radna studija je intenzivno u tijeku, a prijedlozi će biti izneseni ove godine. U amandmanima koje smo predložili za ovo izvješće, vidim određeno preklapanje sa zakonodavnim predlozima koji se bave istim temama. Juče je primjerice ovaj odbor raspravljao direktivu, odnosno amandmane direktive o obnovljivim izvorima energije, što sadržava nove prijedloga o biogorivima. Tako da rasprava koju smo ovdje imali o biogorivima je također duplicirana u kontekstu ovog prijedloga obnovljive energije. Jučer smo također o zrakoplovstvu raspravljali, jutro ste vi o tome glasali i to su stvari koje se odvijaju paralelno, tako da dolazi do određenog preklapanja što se može očekivati. E, postoje amandmani na neke stvari koje misija zapravo nije predložila niti ih razmatra, a porezivanje kerozina je jedan takav primjer. Dakle, ne planiramo u neposrednoj budućnosti predlog vezan uz to izniti, no to ne znači da unutar i kao, a ne radimo naporno na tome da globalni tržni mehanizam ne uspostavimo na kojem se trenutno radi i da ga ne učinimo što učinkovitijim moguće. I to smatram da je ono što ja ovdje želim istaknuti. Dakle, za globalno međunarodno zrakoplovstvo i brodarstvo, vrlo smo aktivno uključeni u međunarodnim tijelima i kao IMO. IMO ima, održava važan sastanak početkom e, srpnja. Dakle, on njihov odbor za zaštitu mora i oni rade trenutno na cjelokupnom cilju smanjenja emisija CO2 o kojem će se odlučiti sljedeće godine i kao isto tako iznimno naporno radi na provedbi globalnog tržišnog mehanizma Korsije za međunarodno zrakoplovstvo. Dakle, smatramo da se u tim globalnim tijelima mora izvršiti na ostvariti napredak i da ne bi bilo mudro iznositi od strane Europske unije nešto što se može protumačiti kao prijetnje. U tim globalnim tijelima to ima jedan neželjeni učinak. Dajmo im priliku, pogledamo što mogu učiniti, a tada slobodno možemo reagirati. Mislim da je to sve što sada mogu reći, no sa zadovoljstvom ćemo surađivati sa izvjestiteljem i svim članovima odbora u daljem radu na ovom izvješću i naravno popratnim raspravama o zakonodavnom predlogu koje su doista važne za dekarbonizaciju transportnog sektora. Hvala vam lijepa na mogućnosti sudjelovanja u ovoj raspravi. Hvala puno komisiji. Vidim da je poruka prošla. A sada dajem riječ gospodinu Basu Eichhautu, izvjestitelju, kako bi zaključio ovu raspravu. Hvala. Hvala lijepo. Zahvaljujem svima na doprinos ovoj raspravi. Naime, doista, kad imamo ovakve razmjene stajališta, zadovoljan sam cijenim činjenicu što imamo i raspravu. Kad kada je razmjena stajališta samo nešto gdje svi pročitaju svoje bilješke, to je to. No imamo osjećaj da ovaj put doista pokušavamo se pozabaviti sa suštinskim pitanjima, gdje naravno postoje razlike u mišljenjima na to i osnova stvari ovo izvješće koristimo kako bismo mogli raspraviti, kako bismo napredovali svojim zamislima i nadamo se ostvarili uravnotežen kompromis gdje će većina klubova, s kojim će moći većina klubova biti zadovoljna. To je, dakle, dobra stvar. Na početku sam rekao da sam identificirao dvije osnovne teme za raspravu i nakon ovog kruga rasprave čini mi se da su te dvije teme doista nešto što je ključno za raspravu, a što znači da o velikom broju drugih tema ćemo lako pronaći kompromise, pretpostavljam, pa mi se čini da za ovo izvješće možemo izgraditi konsenzus velikom većinom i nakon toga povesti neke dobre rasprave. Jer ovdje ipak govorimo o budućnosti transporta i bilo bi budalost da ne koristimo ovo izvješće kako bismo također unaprijedili svoje zamisli o tome. Dakle, zahvalan sam na raspravi. A druga stvar, kada život ili dan Vin eh, van de Kampa činim ljepšim, to me doista ozari. Činjenica što sam to jutros uspio doista uputpunila je moj dan. Još jedna stvar koju bih naglasio, draža mi je suradnja. I zbog toga sam insistirao i ovdje i na odboru NV na korištenju članka 55. U ovom domu postoji tendencija da se kaže to je preveliko opterećenje, no mislim da je to pogrešno. Postoji velik broj rasprava o našoj budućnosti koje nadilaze granice naših odbora. Budućnost se neće uklopiti u ovlasti, umjetne ovlasti naših odbora. Dakle, vezano uz ovakva pitanja, mislim da je doista potrebno da su korisni zajednički sastanci tako da ne radi se vim da idemo protiv Envija, već želim da stvari radimo zajednički, to sam i na Enviju rekao, vezano uz upravljanje engarskog paketa, toliko sam želio koristiti članka 55 u zajedničkoj nadležnosti Envija i ITRA. I žao mi je što za ovo izvješće to nije upalilo, jer tu se stvari kompliciraju s tim isključivim nadležnostima, ali radi se o propuštenoj prilici da se raspravi o tome kako bi budućnost transporta i zaštite okoliša i ekonomske mogućnosti, kao što je Van Mittelburg rekao, kako one zapravo sve mogu ići ruku pod ruku. Kad kada imamo osjećaj ljudi u ovoj prostoriji, kad kada misle ili se radi o konkurentnosti ili o zaštiti okoliša. To je razmišljanje iz 20. stoljeća. Ja mislim da stvari mogu ići zajednički i nadam se da ćemo uspjeti izraditi kompromise sa izvjestiteljima u sjeni u tom smjeru. Što se tehnološke neutralnosti tiče u povijesti nikada nije došlo do neutralnosti tehnologije. Mislite li da je Europa toliko se zakvačila za dizel zbog te tehnološke neutralnosti vlada? Ne, imali smo politike, poticaje, dakle uvijek se stvari tako odvijaju. No ako kažete da sada imamo tehnološku neutralnost, zapravo samo pružate bolju poziciju tehnologijama koje su već 150 godinama dobivale podršku Zahvala sam Vin van den Kampu koji je rekao tehnološka neutralnost je za mene e, usmjerena tome da se sačuva motor s unutarnjim sagorjevanjem. E, to je već napredak, tu smo već iskreni. Jer imam pitanje i vi mu upućeno. Mislite li doista da 2050. ćemo i dalje imati motore sa unutarnjim sagorjevanjem u gradskim urbanim područjima? Mislite li to? Ne den Kamp kaže isto ne. Mislim da ćemo to postići zadržavajući tehnološku neutralnost. Ako razmislimo o, o investicijama u infrastrukturu, to su vrlo velike stvari. Tehnološku neutralnošću nećemo postići promjene infrastrukture. Radi se o tome da će investitori pitati kam Europa ide. I Van Miltenburg je rekao, pogledajte što Kina i Indija rade. Ostvaruju napredak, vode investitore u nekom smjeru u Europi nam nedostaje novaca za investicije, već nam nedostaje jasnoće u kojem bi smjeru investitori trebali ulagati. I to je ono što bi nas trebalo brinuti. I zbog toga to iznosim ne iz nekih ideoloških razloga, već zbog toga što ulagači to traže. To je zbog budućnosti, a pariški sporazum također vrši određeni pritisak na nas. Gdje god je moguće, moramo ići na vozila sa nultom stopom emisija, a ne niskom stopom emisija, jer to je smjer koji je potreban. I dakle, moramo izbjeći pad pozicije, jer suprotno ćemo zavaravati ulagače. Primjerice, plinska vozila u urbanim područjima. Uz fosilna goriva to nas neće približiti ništa našim ciljevima iz Pariza. U određenom trenutku, dakle kao oni koji donosimo politike, moramo pružiti jasnoću onda gdje je to moguće. Ne kažem da bismo tada se baviti, trebali baviti samo inovacijama i slično, no gdje je jasnoća jest moguća, ne bismo trebali prezati od toga. Zbog toga sam želio ovu raspravu i zahvalan sam na toj mogućnosti. Ponovno što se standarda CO2 tiče, mnogi su to spomenuli, radi se o nadležnosti Envija, pogledajmo onda što će oni zaključiti, pa ćemo vidjeti trebamo li što dodavati tome, no oni doista su vodeći odbor tu sa biogorivima, kao što je komisija rekla, ne želim previše ulaziti u detalje jer imamo zakondavni predlog na tu temu i slažem se sa gospodinom Salinijem vezno za aneks 9 i njegovom zabrinutošću, ali u ovom izvješću na vlasti inicijative pokušao sam izbjeći e, riječ aneks 9, imat ćemo dosta spomena na to legislativnom izvješću. No, ono što je komisija rekla vezno iz kao Rekli su da nema mnogo vremena, da oni sjajan napredak e, vrše, da mnogo truda tu olažemo. Nemojmo se zavaravati, budimo iskreni. Te međunarodne organizacije rade na temelju konsenzusa i ne napreduju osobito brzo. Da pače, suprotno. Jedna stvar da nije Europske unije i 2008. inicijative ETS-a ne bi uopće niti došlo do globalnog sporazuma unutar i kao prošle godine. Dakle, kad kada je potrebno pogurati ljude kako bi ih se pomaknulo. Drugi će reći da to je prijetnja, no to je međunarodna politika. To uvijek koristimo jedni protiv drugih i no ne smijemo biti sramežljivi. Čini mi se da se komisija svega boji. To nije dobar stav ukoliko želimo ostvariti ambiciozne ciljeve do 2050. gdje je Europska komisija prva kritizirala Trumpa kada je on pokušavao se izvući iz Pariza. Tada su bili glasni, no i dalje trebate raditi toliko glasno i o drugim međunarodnim organizacijama. Dakle, tu doista vam postavljam izazov komisijom. Što se ostatka tiče, radujem se kompromisnim amandmanima na kojima ćemo raditi. Neki kažu nitko još nije vidio kompromise, dakle pred nama je samo izvješće i uvjeravam sve kolege da ću kompromisima doista ostvariti kompromise. No na ove dvije teme s kojima sam započeo i kojima smo vodili raspravu, povedimo poštenu, iskreno otvorenu raspravu i ako uspijemo tu doći do kompromisa, vole bih doista što je širu većinu pridobiti i nadamo se da ćemo prvu seriju stvarno kompromisnih predloga je odaslati sutra, imat ćemo raspravu sljedeći tjedan o tome i doista se radujem ljubavnom pismu kolegice iz Goja. Hvala, gospodine. Gospodin Wim van der Kamp želi vam odgovoriti. Imate manje od minute. Znao sam. Hvala. Kad mi gospodin Eckhout postavlja pitanje, onda je jasno da ću mu i odgovoriti. 2050. i urbana mobilnost slažem se sa basom ne mogu zamisliti da će tada još uvijek na cestama gradova biti motori s unutarnjim sagorijevanjem no zamjenjivanje sa svakog takvog vozila sa električnim vozilom, mislim da se to neće dogoditi. Ako znači imamo e, na primjer primjer Amsterdama gdje e, imamo takvu zamjenu, onda se situacija neće promijeniti. Nemamo, znači, nećemo imati tu soluciju individualnog e, e, vozila, ali kompromisi već dolaze. Da. Znači, prvi kompromisi su za sljedeći tjedan. Je li to to, gospodine Bas Ajkut? Da. O, ovo izvješće će biti predmet glasovanja u odboru 25. rujna 2017. godine. Hvala vam zbilja na ovom trenutku i na ovoj raspravi. Ja sada predlažem da ugostimo gospodina Dika Dan Mora i gospodina Steve Davisa Gliva. Et nous sommes dans la... Nous poursuivons ce Le débat que nous avons... I nastavljamo raspravlju koju smo vodili. Želimo pronaći rješenje vezano u situaciju noćnih vlakova u Europi. Vi ćete nam predstaviti ovu studiju. Možemo reći da e, Ovaj tip prijevoza se suočava sa kritičkom situacijom. Vidjeli smo da e, prethodnih godina u mnogim državama članicama nestaju noćni vlakovi koji su prisutni sada u 18 država članica. To je zbilja dojmljivo. Dati ću e, riječ gospodinu Dick Danmoru koji predstavlja znači kabinet Stier Davis e, Gliv, a resorni odjel je od njih zatražio da e, Europskog parlamenta zatražio da osmisli ovu studiju. mi smo tražili da vidite koji su novi, nove mogućnosti takvih e, vlakova u budućnosti, veće mobilnosti, da li postoji znači mogućnost povezivanja sa održivim razvojem u toj situaciji povećanja masovnog turizma i tako dalje. Isto tako postavljamo si pitanje kako to sve uskladiti sa eh, odredbama u okviru sporazuma iz Pariza. Nadam se da će ovo biti samo prvi korak vezano uz ovaj angažman i u svakom slučaju mi zagovaramo i zadržavanje noćnih vlakova i modern, njihovu modernizaciju. Hvala što ste danas s nama. Ne znam kako mogu tu sada mijenjati slajdove, ali evo ja ću kratko vam predstaviti našu studiju. Mislim da ste dobili kopije ovog predstavljanja. Imamo znači to izvješće, detalje vezano uz noćne vlakove u tom izvješću. Imamo također i odredbe vezano uz sadašnje noćne vlakove. A mi smo također analizirali na koji način su financijski održivi noćni vlakovi su tako gospodarstveno i okolišno. Mi smo također uzeli u obzir i izazove i način na koji sektor može odgovoriti na izazove. Isto tako smo govorili o potporama e, vezano uz noćne vlakove i isto tako načinu nastavljanja. Ono što imamo je da su noćni vlakovi, svi vlakovi koji upotrebljavaju vozni park za e, noćni e, noćno putovanje. Mi smo se usredotočili na vlakove u Europi koji imaju kušete, znači imaju 4 do 6 sjedala u e, odjeljku ili isto tako noćnih vlakova takozvanih e, spavačih kola koji imaju jednu ili tri osobe u e, tim spavačim kolima. Ono što smo također i proveli je nadzor. E, ono što države članice čine zapravo ne vrše nadzor takvog prijevoza. A naš Plan se usredotočio na vozni red. Mi smo proveli cijeli niz intervjua, isto tako smo imali različite izvješće i studije koje smo konzultirali, a Isto tako koliko je bilo moguće smo intervjuirali ljude koji su uključeni u vođenje noćnih vlakova ili koji su znači odlučivali o promjeni same usluge. Kad govorimo o noćnim vlakova onda često vizualiziramo situaciju da u 10 navečer uđemo u vlak i probudimo se u 8 ujutro, ali vrlo mali broj vlakova zapravo e, vozi na takav način. E, mnogi lakovi, vlakovi voze i do 16 sati, tako da voze i tijekom poslijepodneva ili početkom večeri. No, e, imamo znači mogućnost da se prijevoz odvije u toku jednog dana. No, e, putnici u tom smislu isto tako imaju i dio dnevnog putovanja. Jedna od karakteristika noćnih e, vlakova da su oni mnogo, mnogo sporiji od dnevnih vlakova. Ima razloga za to. Da, imamo znači određene operatore koji moraju znači razdijeliti određene usluge, mijenjati e, posadu i tako dalje, a isto tako E, moraju i ponekad usporiti kako bi se uskladili sa voznim redom e, kargo vlakova, znači teretnih vlakova. Mi smo pogledali koji su uzorci e, samih putovanja i možemo reći da e, u 2016. godine imali smo znači e, znači u 18 država članica takav, e, takva putovanja. Isto tako neki u 11 država članica neka putovanja su komercijalna, a neka su u okviru takozvanog takozvane obveze javne usluge. Isto tako što se tiče komercijalnih putovanja, to je limitirano znači na Južnu Švedsku, e, Južnu Europu i Italiju. Zbog Možemo reći da samo jedna mreža u ovom trenutku raste, radi se o vlakovima u okviru OBB u Njemačkoj. Zašto tu se postiže uspjeh ili izgleda da je uspješan? Zato što e, Austrija nema znači kompetitivne e, linije brzih vlakova od 300 km na sat. Isto tako možemo reći da u Austriji e, vlak vlakovni promet, željeznički promet je zbilja dobro i vrlo strogo reguliran. Isto tako europski, isto tako bečki aerodrom je ipak relativno sekundaran aerodrom i možemo reći da vlakovi su u tom trenutku, noćni vlakovi su brži jer mogu ponuditi bolje vozne redovi kako bi se onda uspjeli uhvatiti neke letove na aerodromima. Ono što se tiče same prezentacije, znači imamo ovo u zeleno, tu su vlakovi komercijalni operatori, znači imaju održivu financijsku situaciju što se tiče zelenog, Francuska, Finska, Švedska, Velika Britanija, imamo znači potpore kroz e, obvezu javne usluge, ali radi se o vrlo strogim zavjezima, e, zahtjevima u okviru toga. Plavo, imamo e, južnu Italiju, imamo manje detaljnu analizu same usluge, željezničkog prometa, a u e, znači u sljedećem imamo znači vrlo mali broj putovanja. Što se tiče održivosti, možemo reći da je teško dobiti podatke jer mnogi e, znači operatori mnoge kompanije nam ne daju e, prave informacije. No ono što je važno je da zapravo noćni vlakovi su kompleksni, sama oprema je kompleksnija od e, dnevnih vlakova. Isto tako e, posaba na vlakovima mora raditi preko noći i isto tako ostaju izvan svojih domova. Isto tako imamo i dodatne usluge u okviru noćnih putovanja kao na primjer spremanje kreveta, isto tako davanje nekih do, dodataka i tako dalje. Imamo cijeli niz aktivnosti vezano s to. Isto ono što je izuzetno važno je Znači imamo tu znači e, dodatne troškove za e, onoga koji održava infrastrukturu, zapravo oni naplaćuju te troškove i to može biti dodatno opterećenje. E, imamo određene znači prihode koji se procjenjuju isto tako moramo imati e, vozni red koji onda se dobro procjenjuje, troškovi su različiti, imamo isto tako i različite troškove što se tiče samog održavanja. Što se tiče samih e, potpora isto tako imamo velike razloge od 20 eura po putniku u Švedskoj do 100 eura po putniku u Francuskoj, na primjer. Koji su budući izazovi za sektor noćnih vlakova imamo cijeli niz e, izmjena. Prvo imamo znači e, kulturna očekivanja. E, teško ljudi prihvaćaju da ne mogu se tijekom noći istuširati ili ići na WC. Isto tako što se tiče poslovnih putovanja, ona su u opadanju što se tiče noćnih vlakova, ali ne u Austriji. Isto tako e, imamo i e, brze vlakove, te su putovanja prekratka kako bi se e, spavalo. Isto tako imamo i određene prijelaze u okviru TNT-a koje ne koriste noćni vlakovi, na primjer Channel Tunnel, isto tako Perpignan Figueres u Francuskoj i tako dalje. Novi Elementi su i sljedeći od 2013. Italija, e, Njemačka i Francuska su liberalizirali željeznički promet i, i možemo reći da se znači E, imamo e, mogućnost korištenja istih vagona i voznog parka i po danu i po noći. Što se tiče e, samog, samih troškova, to je iznad 30 eura ono što se događa je da zapravo mali operatori gube tu kritičnu masu i onda zapravo nemate mogućnost e, direktno dospjeti do potrošača i osigurati prisutnost na samom tržištu. Da, imamo noćne vlakove koji izgleda vrlo dobro, mm, funkcioniraju i dobro se njima upravlja što se tiče različitih proizvoda možete ponuditi ili sjedalo ili kušet ili e, znači spavača kola, a isto tako možemo imati i dodatne troškove što se tiče samog e, e, samih spavačih kola ako želimo spavati sami. Isto tako određene kompanije e, i dalje nude znači neke bazične usluge. Znači imate ili sjedalo ili sam krevet. No, same države članice su dugo imale politiku da, znači, e, što se tiče tih e, dugih linija i usluge moraju biti komercijalne, no ono što je e, zapravo važno da lokalno stanovništvo ili svakodnevni korisnice ne koriste takve usluge. Imali smo također ovdje i debatu vezano uz okoliš. Ono što je važno, imamo znači e, vrlo teško ustanovljenje e, razlika između e, noćnih vlakova i alternativa. Što se tiče voznog parka za noćne vlakove, možemo reći da oni više proizvode CO2 u u omjeru putnik kilometar nego dnevni vlakov. Isto tako, trebamo i vršiti te usporedbe u odnosu na to što ako se ta usluga noćnih vlakova ne e, ponudi. I tu možemo imati cijeli niz različitih opcija. Kad govorimo o tržišnom e, natjecanju što se tiče modelnog e, transporta, mi nemamo znači nikakvih tu dokaza o nepoštenom e, tržišnom natjecanju uzimajući znači u različite e, načine putovanja u obzir. Što se tiče zapošljavanja, e, imamo znači mogućnost boljeg zapošljavanja u na dnevnim vlakovima i možemo reći da što se tiče samog o, postotka zapošljavanja to je teško ustanoviti kad govorimo o e, preporukama mi smo e, na početku imali taj problem vrlo malo informacije na raspolaganju ono što se e, tiče znači tog jednog odjeljka tržišta trebamo to analizirati kad govorimo govorimo o troškovima, imamo znači direktivu 2012-34 da, e, da imamo znači te marže koje su osmišljenje prije svega za dnevne e, brze vlakove i te marže su dosta e, visoke Imamo znači i određena rješenja u okviru direktive vezano uz to. Isto tako ono što je važno kad govorimo o preporukama da moramo imati e, fleksibilnije potpore. Imamo znači u tom smislu uredbu 1370 2007. godine. Na primjer u Švedskoj e, imamo fiksne potpore vezano uz kapacitet i u tom smislu nedostaje fleksibilnosti da li se e, znači kompanije onda u usredotočavaju što se tiče davanja usluga na određena razdoblja ili je to tijekom vremena ujednačeno isto tako. Kad e, govorimo o tome moramo vidjeti na koji način možemo povećati e, e, poticaj na tom području. Hvala. Sada ću otvoriti raspravu što se tiče ovog vrlo interesantnog pitanja. Wim van der Kamp, izvolite. Poštovana predsjednice, hvala vam lijepa što ste mi dali riječ. Ja sada iskreno govoreći to zapravo nije pitanje gospodinu Danmoru. Ja bih želio zahvaliti gospodinu Danmoru na ovom studiji koja je zaista sveobuhvatna i eto prikazom koji je možda interesantan um, tiče se budućnosti naših noćnih vlakova. No, još e, uvijek e, se tu moja na neki način e, prethodna solucija na neki način potvrđuje. Ja sam imao osobno iskustvo vozeći se od Amsterdama do Torina, nije to bio najljepši doživljaj, dakle nije uopće zabavno kada sam morao skinuti svoje kontaktne leće, to uopće nije bilo ni malo zabavno. No međutim, kada s jedne strane imamo brze vlakove Amsterdam, Pariz, e, kada to usporedimo sa letovima, sa Talisom, a uzmemo primjera Austrije u kojoj nema nikakvih e, drugih alternativa i romantični noćni vlakovi još uvijek tamo imaju svoju funkciju. Zagovornici noćnih vlakova se ipak moraju odlučiti u konačnici ukoliko se dakle, putnici e, žele brže prebaciti s određene točke na drugu točku, e, onda je dnevni vlak, brzi dnevni vlak alternativa noćnom vlaku. Međutim, nalazimo se u vremenima kada je vrijeme mm, sve kraće i to mora onda biti odluka u tom smjeru. Hvala. Ja sa svoje strane e, svakako želim kazati da imamo e, dobre preporuke prije svega kad je riječ o segmentaciji tržišta i kad je riječ o fleksibilizacije samih potpora i sve ono što bi moglo zapravo prikazati troškove unutar zakonodavnog okvira. Ja bih eh, gospodinu Vandekampu odgovorila da zapravo postoje možda određeno nerazumijevanje. Ono što ne pokušavamo činiti da to uspoređujemo sa opcijama koje se ne mogu uspoređivati međusobno. Želim kazati da je to, da je to zaseban segment eh, i čitav je niz razloga zašto ga treba podupreti. Zbog toga bih želio postaviti pitanje pitanje da nam pojasnite aspekt e, dakle slobodnog vremena i turizma slobodnog vremena. Neki segmenti u skandinavskim zemljama, a ne samo u Austriji su pokriveni time. Izuzetno je važno da se sa regionalnim gospodarskim e, mogućnostima i kao područjima za prodaju da nam kažete ovaj e, nordijski model Švedske kolege su me upozorili na to. A isto tako kad je riječ o usporedivosti E, ono što vi pokušavate ne to, jer ključni podaci za e, noćne vlakove, riječ je o dugim, dakle, destinacijama, o dugim distancama i da se uhvati mogućnost prespavanja. Da, možete uspoređivati to sa autobusima, međutim, govorimo o spavanju, o ugodnom spavanju, što je dobro za ljude i što će privući korisnike prije svega i poslovne korisnike. A isto tako, možda se moglo više proučiti mogućnost e, područja poslovnih ljudi i da nam kažete onda ipak nešto o tome. Također interesantno je da ono što ste iskazali vezno s TNT, e, kada smo imali tunel ispod Lamanša, je bilo planirano da imamo, da smo htjeli uvesti takozvani Night Star vlak, e, međutim to odustalo se od toga, jer ako govorimo o dugim destinacijama kada trebaju prespavati, tada govorimo o destinacijama na kopnenom dijelu Europe. Znam da vezano uz ta velika krupna politička pitanja, vezano uz promjene u modalitetu i vrsti prijevoza, svakako postoji usporedivost troškova kada je riječ o zrakoplovstvu, kada pogledate porezne segmente i energetske segmente, no u svakom slučaju e, želio bih čuti da li ste imali e, studiju koja bi eventualno usredotočila nas i na te dijelove. Mislim da ste cijelu stvar sagledali previše sa nacionalnog aspekta, a ne sa europskih dakle europskih područja i svakako europsko gospodarstvo, europski turizam i eventualno ovaj TNT koji se mogao i kreativnije upotrijebiti, barem u političkom području, kako bi se stimulirao uprava noćnih vlakova. U konačnici mislim da možemo nastaviti upravo raspravu e, otvorenog tipa u čitavom ovom segmentu noćnih vlakova. Gospodin Kramer. Gospodin Dalundi gospodin Kramer. Hvala. Hvala vam istinu na ovom izvješću koje je izuzetno dobro kad je riječ e, o onim segmentima koje pokriva. Međutim, postoji jedan segment koji mislim da nedostaje, a to je zaista pitanje usporedivosti sa dakle, klimatskim promjenama, zračnog prometa i noćnih vlakova. Transport i prijevoz je zapravo jedan od najvećih doprinositelja e, CO2 emisijama i danas nema učinkovito, troškovo učinkovitog rješenja koje bi bilo održivo bilo na kratke staze, bilo na srednje i duge staze. Kako bi se realizirao pariški sporazum, moramo učiniti daleko više i ponuditi granarnima alternative u ovom izvješću noćni vlakovi se uspoređuju sa dnevnim vlakovima i autobusima. Naravno da noćni vlakovi ne mogu e, biti na bilo koji način usporedivi sa dnevnim vlakovima koji ima daleko više sjedećih mjesta. Međutim, sjedeći u autobusu kroz e, dugo vrijeme nije ono što žele korisnica. Zrakoplovstvo zagađuje 60 puta više. A čini mi se da je izvješće moglo i bilo bi dobro da je sagledalo razlike između e, oporezivanja pojedinih e, vrsta prijevoza. Zrakoplovne kompanije i porez koji ne plaćaju ni na energente, te isto tako ne plaćaju trošak e, dakle, promjena u okolišu. Moje pitanje bi bilo sljedeće. Kako to da niste sagledali dakle, e, ove iz promjene, klimatske promjene u pojedinim segmentima prevoza. Gospodin Kramer. Hvala lijepa. Hvala i na studiji i na izlaganju. Izuzetno je važno da upravo dobijemo spoznaje, mogu se sa puno toga složiti, međutim ovo temeljno načelo da nema e, nefer e, konkurencije, tu moram e, se suprotstaviti jer jako Lumbiji upravo iskazao zrakoplovna industrija dobiva 30 milijarda poklona od poreznih obveznika, a putnici u željeznici, dakle, taj poklon ne dobivaju to govori sve. U Njemačkoj imamo 23 međunarodne zračne luke, od toga 17 deficitarnih, međutim ne zatvaraju se ove zračne luke. Ali, dakle, noćni vlak, kada više nije bio profitabilan za Njemačku željeznicu, onda se kazalo da se e, briše ova e, linija iz Berlina u bresla Dokle god imamo takvu situaciju, željeznica nema šanse, a znamo iz to iz nekih drugih istraživanja da tri četvrtine svih onih koji su se vozili noćnim vlakom su zauzeli stav, eto, preći ću na avion. On neće reći koristit ću e, dakle neki drugi noćni vlak ili autobus, već su prešli u avione i to je upravo kako se reagiralo. Njemačke željeznice Deutsche Bahn je zapravo napravila veliku grešku. 30 godina su imali dobit sa noćnim vlakovima, a prvi koji se ukinuo to je bio Berlin, Brisel, Paris. Ta linija je ukinuta i Argumentacija je bila, mm, eto, koje su prvo preusmjerili eh, prema Frankfurtu i onda više nije bila isplativa linija. Ja sam poznavao članove parlamenta koji su kazali da su šest tjedana prije bukirali, pokušali bukirati ovaj vlak, ali nisu uspjeli dobiti kartu. Što se događa? No, eto, preko Frankfurta, to je daleko duži put e, i kroz cijene samih dionica ostvario se veći prihod i na taj način smo odvojeni od prevoznika. Nakon što su zaustavili noćne vlakove, kazala neće se isplatiti, 30 godina smo ostvarili ovaj dobit, ali nismo stvorili rezervacije za nove vlakove. I same kompozicije su bile tako stare da ih je trebalo obnoviti. Rečeno je da su neisplativi i mislim da je to suluda odluka Njemačke željeznica protiv korisnika, protiv e, okoliša, prije svega, austrijske željeznice su preuzeli ove vlakove, isto tako interno je bilo određenih poteškoća, imaju takzvane railjetove koji su brzi vlakovi, naravno sa svim onim sa, eto, jedan problem koji ima unutar Austrije nema puno letova, 17% e, je bilo ukupnog prihoda ostvareno kroz noćne vlakove. I oni sada u Austriji pokazuju kako ti noćni vlakovi funkcioniraju. Evo brojke, u četiri mjeseca su ostvarili 450 tisuća E, korisnika, 450.000 tisuća korisnika u četiri mjeseca. Ako to preslikam na godine, dakle samo sa nekoliko dionica koje su preuzeli austrijske željeznice, imate 1,2 milijuna putnika kada je, su njemačke željeznice u parlamentu kazali razlog ukidanja noćnih vlakova, rekli su imamo samo 1,5 milijuna putnika, međutim to je bilo netočno. Svi oni koji sjede u noćnom vlaku na sjedalima, a ne u krevetima, to je milion dodatnih putnika, što znači da je ukupno 2,5 milijuna putnika. Austrija, dakle, pokazuje Njemačkoj kako se to radi i zbog toga okvirni uvjeti koje moramo sagledati i vidjeti zašto je tome tako postoje mogućnosti kako se mogu stvari poboljšati. U Švedskoj primjerice da noćni vlak Štokholma koji je u 6 sati ujutro došao u Štokholm koji su eto putnici kazali malo ćemo zakasniti, međutim ako ste htjeli doručkovati to nije e, bilo u vlaku organizirano već u hotelu. Brojke su se povećale, zbog toga mislim da što možemo učiniti da noćni vlakovi postanu atraktivniji, potreba je sigurno postoji, međutim, e, s druge strane, svi oni koji putuju noćnim vlakovima ujutro mogu započeti svoj posao i štede hotelski smještaj koji sam po sebi nije jako jeftin. Hvala, gospodin Demonte. Hvala, gospodin. Hvala, gospođo predsjednice. Kriza noćnih vlakova pokazuje da zapravo imamo promjene u svijetu koje su u tijeku promet e, u današnje vrijeme se zapravo odvija putem zraka i to u velikom broju država članica u kojima ipak je dosta investirano u e, brze vlakove. Pitanje je da li noćni vlakovi uopće imaju svoj smisao. Moj odgovor je bio da imaju smisao jer postoji neka područja koja treba povezivati noćnim vlakovima, a svakako se neke dionice mogu koristiti, a bez presjedanja. To je strašno važno, da upravo nemamo presjedanja. Uzmemo primjer iz Italije. Trst Bari. Upravo je ova dionica korištena jer nije bilo presjedanja na ovoj dionici Trst Bari. I isto tako vidim da se može iskoristiti u turističke e, svrhe. Sam turist ne želi brzu vožnju, on želi ipak e, određen doživljaj na samoj dionici. Što se tiče kvalitativnih e, ponuda što se tiče e, broja spavačih mjesta u kupeu i što se tiče samih e, cjenovnih razreda. Još nešto što bi eventualno e, korisnik i putnik mogao tražiti, to je internetski priključak. Postoje putnici u vlakovima koje razvijaju velike brzine, upravo cijene internetski priručak jer im je to potrebno za obavljanje njihovog dnevnog posla. Čini mi se vrlo smislenim da se investicije ipak izvrše u noćne vlakove, jer postoji područja koja nemaju dobru povezanost na prometnu infrastrukturu, a to vrijedi i za prekogranične veze. Svakako bi trebalo više investirati. Hvala, gospodin Bar. Hvala, gospođo predsjednice. Ja bih sa svoje strane želio se zahvaliti na ovoj studiji i mislim da kada postoji politička volja i kada želimo izraziti svoj pozitivan stav, tada moramo imati argumentaciju kojom e, bismo mogli pospješiti razvoj noćnih vlakova. Stoga je jako važno i dobro da imamo studiju i da vidimo neke pozadinske informacije s tim u kada želimo ukinuti neki sektor ili kada se događaju stvari poput e, prošlih godina i kada zapostavimo određeni segment, e, sama poduzeća na neki način odgovaraju za to, ali zakonodavac e, nije dovoljno dobro potaknuo infrastrukturu, zakonsku infrastrukturu prije svega kako bi se eto e, koristila željeznica koja je zapostavljena u usporedbi sa niskobužetnim zrakoplovnim kompanijama. Pitanje koje se sad postavlja kako sada možemo osnažiti i poduprijeti članice da se investiraju sredstva u noćne vlakove i kako možemo e, ohrabriti članice da na neki način koriste upravo e, javno-privatno partnerstvo jako malo je korištenja. Ja mislim da samo Švedska i Ujedina kraljevina koriste ove modele kako potaknuti i druge države članice da se koriste javno-privatnim partnerstvom. U kratkoći vremena možda niste imali mogućnosti istaknuti i neke druge e, prijedloge ili možda u vašem izvješću i studiji govorite o čitavom nizu prijedloga koji zakonodavac e, na europskoj razini može e, učiniti, a možda biste mogli usmeno onda dati neke detalje. Hvala gospodin Bar. Hvala gospodine Bar. Ja imam također i nekoliko pitanja. Želim vam zahvaliti na kvaliteti vaše studije Radi se o temi koju se često ne analizira, a isto tako e, analiza je dosta teško provesti onako kako vi to kažete. Kad govorimo o državama članicama i noćnim vlakova, često čujemo argument da nema dovoljno ljudi, nema dovoljno putnika i zbog toga prestajemo sa tom uslugom. Isto tako, kolege su već rekle da e, znači nakon e, sporazuma i Pariza, iz Pariza moramo ekološku tranziciju provesti kroz željeznički promet. A gospodine Bar, vi ste govorili o manjku e, političke volje. Zašto? zato što noćni vlakovi e, polako nestoje, rekli ste da u nekim određenim državama članicama ih uopće više nema, a u nekim državama članicama kao u Austriji imamo povećanje mreže noćnih vlakova zahvaljujući komunikaciji koja je provedena, govorilo se o e, znači zbilja e, svim ovim povoljnim aspektima za okoliš. Možemo reći da se rentabilnost e, tijekom samo nekoliko mjeseci dostigla i danas se govori u tome da, na primjer, Austrija govori o tome da se poveća broj noćnih vlakova koji bi onda išli u Nizozemsku i tako dalje. A Finska također govori i vidimo da u Finskoj također se povećava broj noćnih vlakova i to nailazi na veliki uspjeh kod publike. Isto tako nismo e, analizirali nove instrumente i digitalne aplikacije. Zašto govorimo o tome? Vi govorite o tome da e, znači putnici u ovom trenutku noćnim vlakovima e, žele imati kušet i tako dalje. A što je problem sa kušetima? Zato što zapravo njima su konkurencija e, e, hoteli koji nisu skupi i ljudi onda više putuju i automobilom i avionom, a nakon toga koriste usluge jeftinih hotela. Gospodine Vankom, rekli ste nešto interesantno. Da, ja više volim Talis kad idem u Amsterdam jer je brži i tako dalje. Možemo to razumjeti, no ako kad imate ovu relaciju Pariz i Amsterdam, e, taj talis ne staje svugdje i to je dodatna vrijednost noćnih vlakova, jer noćni vlak može također stajati u gradovima za koje je potrebno da imaju mogućnost zaustavljanja vlakova. I to onih stanica gdje vlakovi, e, brzi vlakovi ne staju. U svakom slučaju ćemo o tome i dalje razmišljati. Zahvaljujemo na vašoj studiji i hvala također da tome što ćete odgovoriti na ova pitanja. Sve ste bilo puno pitanje i nastojeću što je bolje moguće odgovoriti na njih. E, ja mislim da sam svjestan da je pitanja okoliša i ono što nismo u studiju učinili da nemamo dokumentirane podatke različite razine e, oporezivanja zrakoplovstva i ostalih segmenata mm, ne želimo to ponavljati ono što smo pokušali identificirati da li noćni vlakovi u nekoj posebnoj situaciji bi bio bolji od alternativnih modela prijevoza u prezentaciji sam se osvrnuo na neke ključne podatke E, izvori energije možda su održivi u Švedskoj, nuklearna energija u Finskoj, a isto tako u Škotskoj, drugačiji izvor energije. Noćni vlakovi i putnici koriste puno prostora u samim kompozicijama. Deutsche Bahn, City Nightline, sama kompozicija i sam, dakle, sa vlastitom kabinom, to je nešto poput e, prvo E, prvog razreda u, u zrakoplovu, a zapravo je sedam puta veći prostor od zrakoplova, u prostoru od zrakoplovi. I što znači da eto je e, e, odnos 7 naprema jedan. Dakle, što se tiče i stakla i sve one elementi, E, emisija e, CO2, te isto tako e, se nalaze elementi i u zrakoplovima i u automobilima. Ono što sam spomenuo tijekom prezentacije, koje bi bile alternative? U Švedskoj procjena je da putnici koji se proučavalo i koji koriste noćne vlakove 20 do 40% nastavit će putovanja sa vlakom. E, mi smo istaknuli da eto tako i Njemačka i Austrija, njihove procjene su da 75% bi se prebacilo na zrakoplove. Svugdje u Europi imamo različitih e, elemenata i teško je generalizirati privatizirati. Neke usluge u Švedskoj koje zapravo ostaju i u manjim mjestima koji nemaju zrakoplovne luke i kojima je željeznica jedno prijevozno sredstvo i nemaju ni, ni poveznicu autobusom, što znači da je i dnevni noćni vlak jedino sredstvo prijevoza. Postoje neki drugi dijelo u Europi gdje imamo gustu mrežu i zrakoplovnih e, zračnih luka gdje e, ne bi se koristio noćni vlak zasigurno u tim područjima. Što se tiče tunela ispod Lomanša, e, bilo je predviđeno da se od 1988. godine i gledali smo mogućnosti za korištenje noćnog vlaka Također i u Španjolskoj, a isto tako e, između Londona i Španjolske e, prolaz e, to bi bilo gotovo da nitko ne putuje iz Londona u Španjolsku vlakom, jer postoji čitav niz niskobudžetnih kompanije. Moguće je da se uvede noćni vlak i mi smo dali to kao prijedlog, ali zaista treba puno, puno povjerenja da se tako nešto i započne. Što se tiče dakle, okolišnih pitanja tolike, kad je riječ o turističkom segmentu, postoji čitav niz turističkih noćnih vlakova u Kanadi, primjerice definitivno noćni vlakova koji nekoliko dana putuju e, preko, kroz čitavu Kanadu, u Švedskoj, kao što smo istaknuli, ponosni su na činjenicu da se noćni vlakovi e, koriste putnici koji putuje prema sjeveru u zimskim mjesecima. E, franšiza koja je ponosna na činjenicu da mogu upravo e, se koristiti u, Južnoj Škotskoj koji imaju lokalne proizvode i koji na neki način se e, koriste i kroz turistička područja kojima se nude golf tereni. Ovo ne može funkcionirati svugdje. Da li postoje između tri strsta i barija, neko posebno područje, ali neke članice svakako mora biti turistički povezano, a neke druge članice u kojima je teško e, ponuditi putovanje između dva grade. Međutim, nije to dovoljno e, izazovno postoji razlikost e, u Europskoj uniji i velik broj odluka zapravo ovisi o operatorima i o samim članicama. Merci beaucoup, Hvala, gospodine Danmor, na svim ovim informacijama. Mi ćemo nastaviti surađivati jer radi se o ključnoj temi za naš odbor. U svakom slučaju želim još jednom zahvaliti na ovoj studiji. Pokušat ćemo naći ispravno rješenje vezano uz noćne vlakove, a tu se radi, znači, tu se radi znači o okolišnim i gospodarskim aspektima, ali isto tako i stvaranju novih društvenih veza. O tome nismo puno govorili, ali jako često susrećemo nove ljude u vlakovima. Hvala u svakom slučaju na ovoj raspravi. nous reprenons. Sada krećemo na sljedeću dnočku dnevnog reda i razminu gledišta sa europskim koordinatorima. I u tom smislu pozdravljam toplo gospodina Petera Balaša i Kurta Bojendviga. Thank you Alors, nos coordinateurs européens, merci euh, d'avoir accepté. Hvala europskim koordinatorima koji su prihvatili naš poviz. Ovdje ćemo govoriti o napredovanju multimodalnosti i novim tipovima prijevoza te o sadašnjoj situaciji u koridorima Sjeverno more Mediteran i Baltičko more Jadransko more. Sa zadovoljstvom očekujemo vaše prezentacije. Svako ima 15 minuta za svoju prezentaciju, nakon toga ću dati riječ našim izvjestiteljima, gospodinu Ertugu i gospodinu Piperu, koji se vrlo često bave ovim temama RTET-a, a nakon toga ćemo otvoriti raspravu sa svim članovima odbora. Sada odmah dajem riječ gospodinu Balašu. Vi ste koordinator za koridor Sjeverno more, e, Sredozemno more i dajem vam riječ za 15 minuta prezentacije. Hvala, gospođa, dame i gospodo. Ja ću engleski govoriti tijekom prezentacije, a nakon toga ću moći odgovarati na pitanja i na francuskom i na njemačkom. Gospodo, dakle prvo bih izrazio zadovoljstvo i zahvalnost što mi je odbor TRAN omogućio da odnosno nama dvoma kao posljednje dva koordinatora koji zatvaraju jednu seriju saslušanja sa devet koordinatora. Ja i moj kolega Brvig kako bih vam mogao dati sliku razvoja politike transporta komisije, kao što znate mi smo pomagači komisije i povjerenika osobno. S obzirom da sam ja osobno bio povjerenik neko vrijeme, znam koliko je ograničen njihovo vrijeme, pa pokušavamo ponuditi svoje iskustvo i znanje Europskoj komisiji kako bi se pozabavila tim važnim pitanjem razvoja transportne infrastrukture, transportne mreže, ali više od toga. Ako se možda sjećate, pitanja transporta uvijek su bila multidimenzionalna, prije svega zbog toga što nude europsku dodatnu vrijednost, povezuju države članice, rješavaju prekogranične probleme zasićenosti kapaciteta i isto tako postavljaju iste europske standarde za sve države članice. To je od samog početka, još od doba Jacques Delora, kada je prvi puta na kartu ucrtana velika trasa i trasa europskog transporta. Tada je došlo do stvarnog višegodišnjeg financijskog okvira i hrabre inicijative Europske komisije da se uspostavi dugoročni program s dva čarobna roka 2030. i 2050. 2030. za uspostavu ključne mreže za cijelu integriranu Europu, a 2050 50 za sveobuhvatnu mrežu. No, ne radi se o jednostavnoj, već multimodalnoj mreži. Multimodalnost bila je od najvažnijih izazova tog pristupa, kako se ne bi zasebno morala baviti sa željezničkim i unutarnjim plovnim putovima, već kako bi se sve stavilo na jedno mjesto. Možete pretpostaviti kojim smo, s kojim smo se izazovima suočavali na samom početku naših aktivnosti na temelju tog novog mandata odobrenog od strane parlamenta i vijeća. Dakle, ovaj četvr, četvorogodišnji mandat, čiji se kraj sve više približava, Dakle, geografske odrednice na karti ne daju samo poruku europske dodane vrijednosti, već se bave i pitanjem multimodalnosti. I danas je zajednički cilj istaknuti pristup multimodalnosti uz naše geografska zaduženja. Mi koristimo jedan hrabri izraz, a to je postojeća i planirana infrastruktura svih oblika prijevoza. No, naravno, nikada ne možemo biti sigurni da ćemo sve obuhvatiti i zapravo obuhvaćamo ceste, željeznice, unutarnje plavne putove, riječne luke, morske luke, mostove, aerodrome i cjevovode. Nedavno sam imao priliku posjetiti u Nizozemskoj neke cjevovode koje međusobno povezuju kemijska postrojenja i koje su iznimno izazovni jer je moguće uspostaviti cjevovodnu vezu unutar otprilike dvije godine bez otvaranja pitanja zemljišnog, zemljišnog jednostavno se izgradi cjevovod, no postavlja se pitanje kako ga učiniti pristupačnim javnostima, koja je pravna osnovica za to. Ali to je svakako nešto što je idealno za tekućine i neke sirovine. I to nam je dalo neke nove zamisli. Na jednom od naših seminara koordinatora otkrili smo da kratka udaljenosti, primjerice između dva aerodroma, da nisu avioni ti koji prevoze robu, već postoje prečac za kamione. Tako da postoji doista znatan razvoj događaja u svijetu i ja pozdravljam tu iskrenu otvorenost Europske komisije za bavljenje novim stvarima, digitalnim pristupom, inovativnim rješenjima. To je dakle u suštini našeg novog multimodalnog rada. Sve se povezuje sa svime u pokušaju ispunjavanja glavnih ciljeva poput e, niske potrošnje energije, vozila s nultom stopom emisije, smanjenje CO2 i usmjeravanje Europe ka razumnim i zdravijim rješenjima. Dobro znamo da su naše ceste pretjerano zagušene, cestovni promet stvara najviše razine emisije CO2 i kao transport nakon energetskog sektora drugi smo po redu što se tiče onečišćenja okoliša. Dakle, ovdje smo započeli sa povezivanjem, međusobnim povezivanjem država članica, međusobnim povezivanjem različitih modaliteta prevoza i dodavanjem novih dimenzija, novih aspekata modernizacije tehnološkog razvoja tako da se danas samo ne bavimo zapravo kapacitetima transporta, već politikama. I to je aspekt politika, ono što moramo naglasiti. Kad kada stvari izgledaju kao doista velika Rubikova kocka kojom se bavimo trodimenzionalno i tako mi države članice modalnosti nove aspekte međusobno premećemo. Multimodalnost bila je bila je jedna od ključnih dokumenata na kojima smo počeli raditi. što se tiče geografskih zaduženja koordinatora, svaki ima odgovornost za jednu trasu na mapi koje smo mi dodali nove aspekte i dobrovoljno surađujemo na ovim pitanjima. Ja sam tu od samog početka rada na multimodalnosti jer sam to smatrao izazovnim, zanimljivom i uz stručnu pomoć raznih službi komisije uspjeli smo produbiti to pitanje i razmotriti mnoge korisne aspekte. I tako smo uspjeli predložiti zanimljiv dokument, prvi pokušaj rješavanja pitanja multimodalnosti kako je moguće upotrijebiti u korist buduće politike transporta. Paralelno uz to, izdana su još četiri dokumenta jedan koji se bavi inteligentnim transportnim sistemima. Još jedan o novim tehnologijama i inovacijama. Sljedeći o integraciji urbanih čvorišta. I još jedan o suradnji s trećim zemljama. Shvatili smo da tu postoje preklapanja jer primjerice kada se bavimo urbanim čvorištima, tu se okupljaju sve te stvari na jednom mjestu. Modalnost, inteligentni transportni sistemi i tako dalje i tako dalje. Ono što sam ja također bio uključen je i suradnja s trećim zemljama. vanjske granice Europske unije nisu kraj svijeta. Od jučer, eto smo vidjeli da su započeli pregovori oko Brexita, tako da znamo da se granice lako mogu promijeniti od granica koje spadaju unutar Europske unije ka vanjskim granicama Europske unije. Integracija, nažalost, nije jednosmjerna ulica u Europi kao što to vidimo danas. No, granice se služuju posebno razmatranjem. Zanimljiva primjerice situacija švicarske države koja nije članica Europske unije, a u srcu Europe je. Zatim imamo Norvešku koja je u šengenskoj zoni bliski partner vezano slobnu trgovinu u europskom gospodarskom prostoru i povezanošću sa transeuropskom mrežom kroz posebne bilateralne sporazume. Nedavni e, izazov je Zapadni Balkan od pristupa Rumunjske i Bugarske Europskoj uniji, koji također postoje jedna svojevrsna europska enklava okružena samo državama članicama Europske unije, tako da što god učinili u smislu transporta na tom području, to ćemo raditi u korist Europske unije. Jer kada povezujemo Grčku s Austrijom, Hrvatsku s Rumunjskom i tako dalje, zapravo služimo interesima cjelokupne zajednice. To je još jedan primjer. A ističem ga zbog toga što na umu imamo ta tri osnovna primjera gdje je potrebno zauzeti stalište u kontekstu Brexita. Tu bih sada prešao na svoj koridor u ovom kratkom vremenu koje imam na raspolaganju, jer od jučer započeli su pregovori o Brexitu. Moj bivši kolega Michel Barnier, s kojim sam blisko surađivao u Europskoj komisiji i kojega iznimno poštujem osobito što se ovog posla tiče, jer se doista trenutno mislim radi o najizazovnijem pitanju vanjskih pregovora, vanjskih i internih istodobno u Europskoj uniji. Imao sam zadovoljstvo dobiti ovaj zadatak za ovaj koridor i doista sam bio sretan i sradila nečem sjajnom baviti se pitanjem multimodalnosti od Škotske, uključujući Irsku, Veliku Britaniju, nekoliko aspekata Beneluxa i sve do Marseja. To je doista bio sjajan zadatak. Nešto kasnije shvatio sam da sam ja jedini koji se zapravo bavi pitanjem Brexita od svih koordinatora. Naravno, uz krajnju pomoć Europske komisije, u transportnom pogledu spremni smo za taj trenutak koji neće doći toliko skoro. Očito je da je Brexit započeo sa onim temeljnim pitanjima, pitanjem o rješavanju samog trgovinskog režima prije nego što se bilo što počne govoriti o budućnosti. Dakle, kako riješiti, namiriti račune između Europske unije i Velike Britanije još jedno pitanje, a transport je svojevrsna izvedenica tog novog odnosa za koji trenutno ne znamo kako će niti izgledati. No, na prvi pogled radi se o financijskom pitanju. Što je sa trenutno, trenutnim projektima, kojih je veći broj, i mi za sada se prema Velikoj Britaniji ponašamo kao prema državi članici, naravno. I osobno ja bih insistirao na tome da se zadrži kontinuitet koridora Sjeverno more, Sredozemlje za budućnost zbog toga što postoje međusobni interesi Dakle, ne radi se samo o jednostranom interesu Velike Britanije, postoje ozbiljni interesi cijele zajednice e, kako bi smo imali infrastrukturne poveznice sa britanskim tržištem i ne smijemo zaboraviti niti Irsku. Taj kopneni most do Irske te granični režim između Sjeverne Irske i Irske što je nešto što će se kao pitanje otvoriti u kasnoj fazi, no vjerujem da je više političko nego transportno pitanje i izazov. Dakle, doista smo spremni, analizirali smo tri modela, norveški, zapadno-balkanski, kako bismo vidjeli kako jednu vrlo blisku zemlju koja je tek ispod razine članstva, no ne daleko od razine članstva, kako ju uključiti. To je naravno vrlo optimistična izjava s moje strane, jer se nadam da neće nikada ta razlika između članstva i buduće suradnje biti velika. a trenutno da kako status Ujedinjene kraljevine svima nepoznat. Što se tiče samog koridora Sjeverno more Sredozemlje, održali smo deset foruma o koridorima i okupili šest država članica, dionike sa svih strana, regije i stvorili smo dvije radne skupine. Jedna koja je bila nešto manje popularna u regijama, druga koja je bila vrlo popularna vezano uz promet e, pomorski i unutarnje plavne putove. Dakle, sve vezano uz vodu dominira ovim koridorom. Sa savjetnicima smo odradili 50 posjeta državama članicama i posjetili sve veće projekte koji koriste veći dio sufinanciranja u ime Europske unije. Proizvali smo dva plana rada, treći je još na putu, to će biti završni dokument mojih aktivnosti. A u trenutnoj 2017. imamo 350 projekata na popisu. Ako pogledamo brojke, 160 su projekti unutarnjih plovnih putova, od tih 350, a 92 su željeznički. No, pogledamo troškove projekata, od 70 milijardi eura, polovina odlazi na željezničke projekte. A cesta, također znatan postotak, zauzima željeznica 33 milijardi, a cesta 17 milijardi. Najveći projekt je unutarnji plavni put e, Sejna Sheld i u toj regiji, dakle, kanal Sejna. Zatim isto tako imamo situaciju oko Dublina. A24 29 projekta u Nizozemskoj, dva željeznička projekta oko Amsterdama, Brisel, Antwerpen, obilaznice, dva željeznička projekta u Lyonu, dva projekta u Marseju željeznička, metro veza sa aerodromima, zatim terminali u Dublinu i drugdje. velik broj zanimljivih projekata od dugoročne koristi europskom transportu. Znam da mi vrijeme istječe, imam cijeli niz informacija ovdje, no nadam se da ćemo nešto uspjeti doznati kroz vaša pitanja kasnije, pa bih vam samo zahvalio na pažnju. Hvala gospodine Balaš. Sada ćemo poslušati znači gospodina Bodeviga. Vi ste odgovorni e, za znači Baltičko more i e, Jadransko more koridor. Govorit ću na njemačkom jeziku i mislim da sam zadnji koordinator na saslušanju nakon što je Peter Balaš imao prednost. Hvala vam lijepa i drago mi je što mogu ići među nama dvije točke o koje bih e, želio govoriti. Prvo, horizontalna tema, znate da smo u prošlosti Profesor Seki i ja intenzivno bavili sa novim instrumentima financiranja upravo zbog toga što je nesrazmjer između postojećih e, sredstava i e, onoga što se želi investirati. Ali želio bih isto tako pregledati nad e, onim svim naprecima koje smo imali u zadnjih nekoliko godina. Ovaj koridor je vrlo interesantan jer ima samo, obuhvaća samo šest država članica, ali imamo čit čitav niz velikih projekata. Ako pogledate Polazna situacija samo koridora je su luke Ščećin, e, Četinja, Danske, luke e, u Baltiku, a krajnje točke Ravena, Venecija, Trsti, Kopar na Jadranu. Naravno da imamo cilj da se upravo ovaj koridor oživi i čitav niz mjera u proteklih nekoliko godina su realizirane i moramo kazati da evo ovdje vidimo još jedan kratak pregled svega što je učinjeno, što je realizirano, što je započeto prije svega je reći o tome da se e, infrastrukture koridora e, standardiziraju u skladu sa i kroz nove mjere koje bi se s time povezale. Također, e, planirane investicije koje smo e, standardima tnt e, stavili u dakle, sukladnost koje želimo ostvariti do 2030. godine, sada se nalazimo u intenzivnom dijalogu sa članicama, dionicima i upraviteljima infrastrukture, što sve skupa proizlazi iz nas kao Europske E, koordinatora TNT mreže i taj nalog smo i preuzeli. Želim započeti sa željezničkom infrastrukturom. E, imamo sveukupno gledano dosta dobro, dobrih projekata u nastanju. Mi želimo investirati, ne želimo da se e, na cesti odvija promet e, robom koje dolazi iz luke. Želimo da što veći udio ide i željeznicom čisto iz ekoloških razloga. No za to treba postaviti određene standarde, a to je opterećenje osovina, elektrifikacija, e, tu smo došli dosta daleko, ove uvjete smo gotovo u cijelosti ispunili. No, drugi su problemi koji su skrsnuli dalje investicije potrebne su prije svega brzina e, koja se može ostvarivati na e, samim e, željezničkim prugama, a druga tema je MTS. Čitav niz je problema koji vrijede i za infrastrukturu željezničke mreže u Poljskoj i Sloveniji. Različiti su razlozi, bilo da je to riječ o dužini kompozicije, bilo da je riječ o tehničkim specifičnostima. To je jedna set zadataka. Druga e, su zapravo poveznice cross border projekti željezničkog povezivanja cestovnog i željezničkog harmonizacija planiranja te isto tako i infrastruktura koja treba e, omogućiti jer ne znači ništa da imamo 80% infrastruktura a onda uska grla na 20% gdje promet se mora preusmjeravati znamo sve što se prebaci sa željeznice na cestu više se neće vratiti na željezničke pruge što znači da eto sve ono E, što želimo spriječiti da se kamionima dovozi roba u luke. Stoga je važno da imamo dobru koordinaciju i planiranje u realizaciji samih poslova kada je riječ o prekograničnim točkama i sjecištima. Mislim da s tim u vezi i u samoj strukturi smo dosta dobro napredovali prije svega kada je riječ o posljednjih nekoliko godina i svim inicijativama koje su poduzete. Radni plan e, e, obuhvaća pet prioriteta koje su rangirani kao kako slijede. Znači, prekogranične poveznice i uska grla, te prekogranični problemi koje imamo i radimo na tome da ih odstranimo. Konkretno, kad je riječ o tome, prošle godine smo dosta toga ostvarili, ali to znači da smo još uvelike u nekim segmentima planiranja. Prije svega je važno da se mm, ispregovaraju bilateralni sporazumi koji su ujedno i potpisani. Sada imamo 20 sporazuma od e, prve suradnji pa sve do e, međudržavnih sporazuma. Mislim da je to ogroman uspjeh e, koji pokazuje da države članice su zaista zainteresirane u rješavanju postojećih problema. Ono što smo stavili kao prethodnicu svega, to je dijalog, prekogranični dijalog. Svi jedinici su morali sjesti za isti stol, važno je bilo uzeti u obzir regionalne kriterije, znamo na čemu moramo poraditi. Neki problemi se ne mogu naprosto riješiti, ali mislim da su ti strukturni problemi moramo rješavati strukturnim rješenjima. Jedan primjer, to je veza između Bratislava i Beća, koja izuzetno dobro napreduje, a s druge strane cestovni poveznice između e, Brna i Beća, preko Praga, e, Brna, pa sve to e, Kopra, gdje zapravo imamo jedno područje u kojem jako teško postići napredak, čitav niz različitih koraka planiranja koji nisu međusobno sinkronizirani. Pokušavamo dakle te nedostatke na granicama zatvoriti i na neki način riješiti. Vrlo konkretne investicijske mjere. 305 investicije u projektima, i studiju koju smo proveli ovog koridora i želimo da se ovi projekti do 2030. godine i realiziraju. To je ambiciozan cilj, moram to istaknuti, ali mislim da je potrebno. Ukupan investicijski volumen gotovo 75 milijardi i pola, 36 milijardi jedno, ide na 140 projekata koji se tiču željezničke infrastrukture i to je nešto slično onome što je Petar Balaš upravo opisao. Druga strana medalje je da imamo 44% koji imamo uravnoteženu e, investicijsku strukturu i 56 e, projekata koji nemaju uravnoteženu investicijsku, odnosno e, fondove. Svakako vezano uz mišovite fondove ili uključivanje javno-privatnih partnerstava i privatnih financijskih sredstava, te isto tako sredstava CEFA svega 1,9 milijardi eura, to je ogroman dakle raskorak između potreba i e, mogućnosti financiranja. Zbog toga imamo razgovore sa Europskom investicijom Bangote, isto tako i sa ostalim službom unutar e, fonda EFSO. Mi smo pokrenuli željeznicu i sada treba realizirati projekt e, također smo ostvarili projekte, možemo to vidjeti e, recimo kroz širenje kapaciteta u lukama, vrlo uspješno u Poljskoj je realizirano te isto tako izgradnja autoceste između Trsta i Venecije. Sve ovo što ističemo a i drugi projekti, e, su zapravo projekti koji su interesantni za bankarski sustav, e, znači potrebe izračnih luka, te isto tako financiranja u području inovacija, međutim ne tiču se željeznice, a naš naglasak je upravo na željezničkoj infrastrukturi. Koji su zaključci? Mm, trebaju nam e, stabilni projekti koji se kombiniraju sa financijskom strategijom e, koja obuhvaća sve financijske instrumente i sve financijske izvore, te isto tako e, usklađeni sa prioritetom samog koridora. To je bio problem u prošlosti da je bilo interesantnih projekata, ali sami ciljevi koridora nisu bile ispunjene, odnosno nisu ih sadržavala. Stoga nam trebaju sredstva, financijska sredstva za željezničku infrastrukturu koju svakako e, mogu uključiti i e, privatni investitore. Javne investicije nisu dovoljne, zbog toga pokušavamo s instrumentima poput EFSO-a gdje god je to moguće zatvoriti dio ovih nedostajućih sredstva, a isto tako i odgovoriti na pitanje koje su dodatna sredstva koje možemo dobiti. E, sveobuhvatni sustav planiranja od presudnog je značaja i Također želim kazati nešto o CVS, izvješću gospodin Rike i neki drugi koji su sudjelovali u tome i intenzivno smo raspravljali u odboru kako bismo pojasnili u kojem smjeru se želimo kretiti, što treba učiniti i tada smo dali 12 preporuka i moram kazati da e, moramo prilagoditi ove preporuke, imamo novih izazova koji su se dogodili u međuvremenu Pokušavamo dakle da zatvorimo ovu ovu rupu. 750 milijardi potreba za investicijom do 2030. godine, 24 milijarde sredstava iz CEFA, vidjet ćemo što će doneti MFF, višegodišnji finančki okvir, ali mislim da je potreban rast 70 milijardi eura u prometnom sektoru, nalazi se u strukturnim formama. Naravno da je financijska sredstva nedostaju, raskorak je velik, međutim, ako želimo mobilnost u Europi, moramo ih e, investirati. Na saslušanju u Ožujku mi smo e, predstavili CBS akcijski plan iz 2015. godine i sada želimo da se e, sa jednim izvješćem o napretku dopunimo i da vidimo kako se u konačnici ta sredstva i mogu prikupiti. Ako pogledate ovo sliku, tada vidite onih 12 istovjetnih preporuka koje smo i tada dali, međutim sada smo ih razvrstali e, u same stupove Junkerovog plana. Zbog toga imamo i drugačiju numeraciju nego što je to bilo u prvoj verziji. Dakle, u prvom izvješću smo e, drugačije rasporedili ove preporuke. Što želimo kazati? Treba nam stabilna e, projektna, dakle, popis projekata, korištenje sredstava prije e, alternativa, mislim da je to logično, ali svakako ovaj raskorak moramo obuhvatiti, što znači da je jako važno da e, napredujemo i u ovom segmentu. Zbog toga ćemo u izvješću o napretku, kao što ćete moći vidjeti, unijeti nove prioritete i stavit ćemo ih na prva mjesta kako bismo ujedno pojasnili da nam je stalo do poboljšanja samih e, javnih nabava i dodjele sredstava. Treba nam pojednostavljenje, ubrzavanje. Nije riječ da se standardiziraju stvari, već da li kroz nove postupke možemo realizirati projekte brže. I svi koordinatori u našem koridoru zaista imali su iskustva koja za mene osobno možda čak i nije bila zamisliva prije toga. Nešto smo i uspjeli, e, a to je dakle s studija o dozvolama koje je izradio DigiMove, svakako je korisno, mogu vam preporučiti da e, vidite koje su sve preporuke, mi ćemo ih svakako uzeti u obzir. Također još neki drugi uspisi koji su statističke, e, dakle Eurostat e, podaci koji se obuhvaćaju, koji nam daju bolju osnovu za kalkulaciju kod starta projekta, a jedna uredba Solvency 2 i Basel 3 svakako će se poboljšati, a riječ je o e, zapravo vlastitim sredstvima i udjelima vlastitih e, sredstava, a prije svega kada je riječ o pitanjima odobrenja i javne nabave, mislim da smo napredovali. Kratko i jasno rečeno, u jesen ove godine želimo prezentirati ovo izvješće o napretku, želimo jednu široku raspravu, a sve one prepreke koje danas još e, su pred nama zapravo da smanjimo te prepreke, odnosno da ih uklonimo kako bi realizacija prometnih projekata e, mogla napredovati, ali istovremeno i financiranje ubrzano teklo. Evo, Mislim da mi fali još jedan grafikan prije nego što se zahvalim na vašoj pozornosti kratko. Jučer e, smo imali zajednički sastanak sa članovima e, kabineta i htjeli smo pokazati što želimo. Želimo e, mobilizaciju eksternih troškova, to je vrlo novo, imamo time nova sredstva, ali istovremeno bismo željeli kroz mješovito financiranje s koje smo stekli određena iskustva pokušati povezati različite komponente i različite izvore financiranja. Ove nove predloge za isto tako javnu nabavu kad je riječ o prekograničnim projektima, možda da tu uskladimo e, na neki način e, mjesto suda i neke e, druge lingvističke komponente. Prije svega bismo htjeli uključiti i Mm, procjenu učinka na okoliš e, pod visokim standardima, ali isto tako i uvesti jednu vremensku dimenziju za realizaciju projekata. Biće napeto do jeseno i nadam se da ćemo vam do tada moći konkretne rezultate i prezentirati. Hvala vam lijepo na vašoj pozornosti. Merci beaucoup, monsieur Hvala, gospodine Bodvig. Možemo reći da se radi o velikim sredstvima. Potrebno nam je 750 milijardi do 2030. godine. Kako sada onda e, to sve financirati? Kako napraviti financijsku konstrukciju, a da ne počnemo radove, a sutra kažemo, a ne možemo na kraju završiti e, koridor. Hvala. Sada počinjemo raspravu, zapravo prvo sa našim koordinatorom, Wim van der Kamp. Izvolite. Hvala vam lijepo. Uvijek je zadovoljstvo kada europski koordinatori posjete naš odbor. Dakle, to je Europska unija u svom najpraktičnijem obliku i doista mi je žao što je ovdje toliko malo kolega. Ne, mi često razgovaramo o velikim investicijama, investicijama u našim vlastitim izbornim jedinicama, a osobito kada govorimo o sveobuhvatnoj mreži. No, se baviti onima koji su prisutni, a ne onima kojih nema. Imam cijeli niz pitanja. Prvo, je možda donekle iznenađujuće, no moram ga postaviti svejedno. Vidim da TNT koridori i koordinatori pokušavaju raditi na modernizaciji. Gospodin Balaš govori o inteligentnim sistemima transporta, održivost je ovdje također nadodana a sve više pažnje se poklanja multimodalnosti i to uključujući susjedne zemlje, ne europske zemlje. No što je sa žrtvama prometa? Prve povjerenica Bulc je će bila ovdje, imamo ozbiljne probleme sa žrtvama prometnih nesreća. Ne bismo li mogli izraditi jednu studiju o TNT koridorima i prometnim žrtvama. Komisiji sam istu stvar rekao, ne radi se o tome da mijenjamo ili pregovaramo o politici, samo se radi o tome da razmotrimo TNT koridore i vidimo imaju li one, oni ikakav utjecaj na žrtve u prometu i da li je to moguće smanjiti. Drugo pitanje. Tiče se alternativnih izvora financiranja. Gospodin Bodevig Pri par godina mm, sastavio jedno sveobuhvatno izvješće mm, no zanima me što u praksi to znači. Ovdje govorimo o blendingu, o Europskoj investicijskoj banci, o FC1, FC2. No da li to doista daje rezultate? pitao bi gospodina Bodeviga što je ostvareno. Imate li danas više novaca nego prije tri godine? Slažem se sa gospodinom Balašom vezano uz Brexit. Imamo politiku, imamo transport. Mi se bavimo transportom, I slažem se s njime da sve dok nije došlo do Brexita, koridor Sjeverno more, Sredozemlje treba bi nastaviti polako napredovati u svojim fazama. Naime, ako imamo sporazum sa Velikom Britanijom, tada će nam to trebati i u budućnosti. Politika je jedna stvar, a transport je sekundaran. Gospodin Balč nije posjetio Holandiju, već nizozemsku. Dakle, važno da ne govorimo samo o regijama, već o cijeloj nizozemskoj. I slažem se s vama. Dakle, nadam se da vam je jasna ta razlika. Cijevo vodi, to je jedna tema s kojom se u potpunosti s njime slažem nisu dovoljno iskorišteni sveučilište. Zlata zapravo ima jedan udruženje profesora koji se bave transportom putem voda i možda bismo se morali detaljnije pozabaviti time, osobito kada govorimo o vezama u industrijskim područjima. Također, gospodine Balaš, zanima me što je sa dozvolama na trasi Sena Scheld. Čuo sam da tu stvari vrlo sporo napreduju, da se do tih dozvola vrlo polako dolazi. Naravno, sela su namjerna time jer se radi velikim promjenama. Nadalje, posjetili smo luku Marseja. i pozitivno nas je iznenadio transport u vagonima hladnjačama između Rotterdama i Marseja. Možemo li nešto čuti o tome? Da li je to budućnost, dakle hlađeni prevoz, prevoz hladnjača vlakom ili je to iznimka? Gospodina Bodevika bih pitao što je sa bukom od željeznice u Poljskoj? U više navrata zahvaljujući gospodinu Ertogu, bavili smo se pitanjem buke od željeznica. U Poljsku se čini da je to velik problem, pa što koordinatori, odnosno koordinator na tu temu radi? Ja sam osobno posjetio Kopar koji želi dvojnu željeznicu za luku Kopar pa me zanima postali kakvi planovi za to, da li to uspješno napreduje i da li će se nešto tu dogoditi. I dva manja potpitanja. U vašem izlaganju govorili ste o 1,92 milijardi eura financiranja iz CEFA. Moje je pitanje, uključuje, da li je to uključeno u 44% koji su već financirani ili se radi o dodatnom financiranju koje imate na raspolaganju? Dakle, nije mi bilo jasno da li ste već potrošili taj novac ili je on još na raspolaganju. I za kraj, statističko izvješćivanje vezano s PPP-ove, da li to znači da metro Liježu doista može biti izgrađen? To je još jedno moje pitanje, jer u Liježu se to otvorilo kao problem, nije moglo biti financirano zbog javnog duga u Belgiji. Hvala. Merci, monsieur Wim van de Kamp. Monsieur Ertug, c'est à vous. Gospodin Ertug, izvolite. Dobrodošli i želim vas pozdraviti sa svoje strane gospodin Baroš i gospodin Bodevik. Lijepo je vidjeti vas ovdje. Hvala vam na prezentaciji. Svaki puta nešto novo donesete sa sobom, ali opće možemo kazati da stvar ide u dobrom smjeru. Mm, možda presporo, ali Činjenica je da je tako. Hvala i komisiji. To je najbolji projekt koji je Europska komisija u zadnjih deset godina uopće predstavili. Ja sam uvjeren da je to nešto čime Europsku uniju ne samo u svečanim govorima, već isprepličemo međusobno, a infrastrukturni projekti se time uklapaju u ovu viziju. Sljedeće pitanje, ja spadam u one koje zapravo prometnu politiku pokušavaju e, povezati sa poljoprivrednom politikom. 1992. godine poljoprivredna politika je na neki način postala e, dio Europske unije i Mislim da je to bilo dobro da je stavljeno na europske e, temelje sa jednim proračunom u kojem se e, dakle sudjeluju sve članice. Idealna zamisao kao prometni političari da imamo isto stvar na europskoj politiki, bit će to jako teško bez e, izmjene ugovora, no međukoraci se svakako mogu poduzeti. Pitanje Gospodine koji vi ste govorili o razlici između cestovnih projekata gdje je jednostavnije prikupiti privatna sredstva za razliku od željezničkih projekata gdje su uvjeti ipak drugačije. I vi ste kazali, ako sam dobro razumio, da moramo promisliti o tome u kojoj mjeri bi se javno financiranje moglo uključiti jer privatna sredstva možemo isključiti. Koja bi to i koji način bi to bio? Pitanje upućujem Europskoj komisiji da li se promišlja o tome kako da ovaj e, nesrazmjer možemo e, na neki način približiti i gospodin Bodevik, vi ste govorili isto tako, ako sam dobro razumio u studiji, o javnom privatnom partnerstvu, da znači sada smo E, u mogućnosti saznati što su financijski temelji u javno-privatnom partnerstvu, da li možemo kazati na temelju nekih primjera koji su rezultati same studije koji se tiču javnog privatnog partnerstva upravo zbog toga što su JPP-ovi zapravo i predmetom političke rasprave i koji, neki koji tvrde da ne postoji niti jedan jedini projekt koji je bio JPP-u bio realiziran kada e, bi javna strana imala financijska sredstva. Još nešto, ono što me jako interesira, a to je jedinstvena javna nabava o kojoj ste govorili, a isto tako i jedinstveni centar planiranja. Ono što sam u uvodu ukazao, europski režim za velik prometno-političke zahvate. E, što po time podrazumijevati? Da li je to europski postupak planiranja kako bismo standardizirali same postupke i kako bi se stvar ubrzala? I još jedan komentar s moje strane, ako govorimo o 750 milijardi eura koji se tiču idućih 13 godina, ako kažemo da je to puno sredstava, da, to je puno novaca, međutim ako Kina investira 900 milijardi eura u projekt puta svile, onda Europska unija kao takva možda još skromna u svojim ambicijama, što će tada se sve skupa realizirati u 27 članica u ovom razdoblju. Hvala. Hvala gospodine Hertug. Ne znam, hoćemo li imati jednog dana put svile u Europi, ali u svakom slučaju moramo ići u pravcu investiranja. Gospodine Teklička, pa izvolite. Dobar dan. Želim vas također pozdraviti u svoje ime. Teško se uključiti ponekad u debatu. Jednom ovdje govorimo o pravoj politici u Europskoj uniji koja je zbilja kompleksna, imamo to pitanje kompleksnih e, koridora i postavljamo si pitanje da li se trebamo usreditočiti na individualne karakteristike koridora ili također sveobuhvatno govoriti o politici. Imamo cijeli niz e, elemenata koji E, nas upućuju da govorimo o vrlo interesantnim elementima, na primjer e, plinovodima za za ukapljeni plin i tako dalje. Imamo različite e, politike, energetsku politiku, politiku prometa i tako dalje. Da, cijenim pristup u tom smislu. Postavljam si pitanje, želite li o tome malo više reći, jer govorili ste o interkonektorima, možda zbog manjka tih eh, interkonektora, onda trebamo unaprijediti stanje te imamo mogućnost stvariti pravu komplementarnost. Koje su vaše preporuke na području politika? Isto tako cijenim primjedbe što se tiče vanjskih granica ovog koncepta TNT-a. Ovdje Zapravo se suočavamo s problemom da nismo imali prije e, nekoliko desetljeća prave pravu politiku koja bi riješila politiku. Ako ovdje sada ne riješimo pitanje, onda za 25 godina će vaši e, kolege u budućnosti, koordinatori, isto tako se suočavati sa manjkavostima. Što se tiče Zapadnog Balkana, slažem se s vama, možemo biti ambiciozni. A što se tiče Ujedinjene kraljevine, vi pozitivno gledate i možda e, zapravo čak i sanjate o nekim vrlo pozitivnim rješenjima, no ono što je važno, ne samo da zadržimo koridor, nego postavljam se pitanje, ne bili smo trebali biti aktivni u pregovorima sa Ujedinjenom kraljevinom kako bismo govorili e, koliko je taj koridor važan za odnose Ujedinjene kraljevine i Europe u budućnosti. Kad govorimo o multimodalnosti, tu uključujemo i avijaciju, u ovom trenutku ne znamo. Hoćemo li imati sporazum na području zrakoplovstva između Europe i Ujedinjene kraljevine? Imamo cijeli niz takvih aspekta i ovo može biti jedno motrište gledanja. Ja vam vas podržavam što se tiče pregovora sa Ujedinjenom kraljevom, ovaj koridor može biti jedna od poveznica. Gospodine Bodevik, što se tiče vaše prezentacije, govorimo znači o čepovima na graničnim prijelazima. To je relevantno i jasno mi je da to ističemo. No isto tako ne smijemo izgubiti e, iz vida da imamo čak i više čepova na teritoriju određenih država članica. Govorili smo o financiranjima 3 trilijona, 150 milijardi i tako dalje. No, postavlja se pitanje našeg napretka. Tamo gdje nedovoljno napredujemo je planiranje na području država članica i tamo se stvaraju čepovi. Govorili ste o autocesti između Brna i Beča, to je jedan od primjedba, e, primjera, imamo i drugih primjera tog tipa. Ono što je važno je ako ne obavimo taj posao na pravi način, onda nećemo imati pravi e, koridor, imat ćemo poremećaje u samom prometu. Ono što je važno da imamo uvjetovanost između domaćih e, procesa, znači onoga što se planira na nacionalnoj razini i financiranja. Isto tako jedan dodatni element u ovom e, kontekstu, vi ste odgovorni za vrlo interesantan e, koridor, ali kad govorimo o rehabilitaciji, da li je to još uvijek koncept e, koji se primjenjuje kad govorimo o modernizaciji? Hoćemo li imati ten, te visoke brzine ili ćemo imati e, znači harmonizaciju država članica što se tiče koridora? Isto tako želio bih vas obojicu pitati nešto nismo govorili o standardizaciji javne nabave. Mislimo da moramo što se tiče samog postupka od A do Ž imati određenu e, standardizaciju. Postavljam si pitanje, ako komisija odluči e, o politici transporta koja se e, bazira na TNT u kojoj bi onda više bile vaše preporuke. Ako biste trebali napisati preporuke povjereniku vezano uz tri točke, tri četiri točke koje se mora E, riješiti kako bismo napredovali. E, što biste onda stavili te preporuke, to je u smislu roka 2030. E, godine. Hvala gospodine Denička, gospodine Kramer, izvolite. Hvala, dobrodošli. Hvala na vašim prezentacijama. Naravno da je uvijek izazovno i napeto, jer mislim da smo evo, opće razgovarali, ali želio bih ukazati neke detalje zbog čega nemamo napredak, e, gdje mi kao parlament možemo pomoći, u kojim segmentima. Najpopularniji je uvijek e, Brisel, Luksemburg, Strasburg, e, to je katastrofa. 5-6 sati ste na putu, svaki mjesec znamo da su vlakovi puni jednom mjesečno, nema ni e, vagon restorana i tri zemlje se ne mogu kao države članice, utemeljiteljice, Zašto se na tom koridoru ništa ne događa? Zašto? Ko tu blokira? Ja sam čuo s jedne strane Luksemburžani su jako zainteresirani koji su u sredini, Belgijanci ne žele ili Francuzi ili obrnuto. Da li postoji tu napredak? Prvo što se rasprave tiče gdje su prepreke i što možemo učiniti. Drugo, suradnja između Antwerpena, e, Zebrke, Dunkerke, Rotterdam. Odnosno, prebacivanje tereta na e, željeznicu. Zašto se ne događaju stvari? Gdje su blokade? Tko blokira i iz kojih razloga? I naravno, prekogranična Žilina i Poljska, dakle, koja je izuzetno lošem stanju i koja je zapravo trebala imati viši prioritet. Istaknuli ste kakve su reakcije članica, ja znam koje su argumentacije u Njemačkoj, zbog čega da i zbog čega ne. Petar Balaš je kazao sa trećim zemljama, spomenuli ste ih i mogu kazati da ako pogledam neke treće zemlje, bio bi sretan kada bi Europska unija bila eh, ovako modernizirane. 1996. imali smo ugovor iz Lugana, tri članice i Švicarska kao treća zemlja. Rotterdam, Ženeva, najvažniji koridor treba biti eh, osuvremenjen. Švicarci su iskopali tunel, prošle godine otvoren, a same pristupne sjecišta ništa se nije dogodilo, odnosno u Njemačkoj kažu možda 2041. godine. Mislimo da se zapravo tu sramotimo kao Europska unija. Švicarska je učinila, e, imamo tunel, ali bez priključnih e, segmenata to je novac koji se naprosto rasepa. Zbog čega? Šta se tu događa? Zašto e, se 20 godina nije ništa učinilo? Njemačka prije dvije godine 19 milijuna je predviđeno, treba nam 4 milijarde za dionicu Karlsruhe Basel. Što se može učiniti, koje su reakcije u Italiji, sve eto nešto gradi, ali to su sredstva iz Švicarske. Čudilo me u prezentaciji Kota Bodviga da imamo novi koridor iz Poljske preko Bratislave, kroz Panonsku nizinu do Kopra. Dakle, Mađarska je to zatražila i Poljska su zatražili, Austrijanci su bili protiv jer su se e, bojali zbog tunela Semering i Kor Alma. Zašto se ne pojavlja ovaj koridor, da li još nije služben, ali to je možda alternativa koja će se vrlo e, brzo razviti, panonska nizina, evo, elektrificirati, dodati još jednu dionicu, zbog čega to niste spomenuli. Bratislava Beč, e, rekli ste da stvari dobro teku, ako sam tako čuo. I mogu se sjetiti, se smijete i smješkate, ali tada, prije 10-11 godina, kada ste vi bili koordinator upravo za ovu dionicu Bratislav, paris eh, paris Bratislava, potpuno jasno rečeno da će se ići preko eh, Švehata i Bečkog aerodroma. Sada imamo izuzetno lijep kolodvor, međutim, dakle, sjeverni spoj Švehata ne bi trebalo obnoviti, ali središnja multimodalna poveznica e, pored e, same aerodroma do dana današnjeg nije realizirano. I uvijek pitam ljude, pitam i same e, dionike tamo, kažu da nema interes za izgradnjom. Još nešto, multimodalnost. Razgovarali smo o noćnim vlakovima, dakle i oni su dio multimodalnosti jer možete uzeti samo bicikl. Ako se tri četvrtine može zamijeniti, e, jer e, kao Intercity ne može zapremiti bicikle. Evo, 20 godina imamo rast korištenja i znam neke koji koriste bicikl i kombiniraju sa železnicom. Što se može učiniti sa multimodalnošću? Austrija je tu uzor, Railjet je dobio opremu i svi imaju odjele za bicikle, a i treća generacija e ICE-a, ICE četvrte generacije ima odjel za bicikle. Dakle, koridori, imamo Euroville rute, 1700 km, da li sve ovo je povezano i sa biciklističkim stazama koji mogu dati svoj gospodarski doprinos. Novac, o tome već raspravljamo 20 e, godina, o javno-privatnom partnerstvu, Revizorski sud u Njemačkoj rekao je da su bili skuplji svi projekti nego da je samo država investirala i kod efsu možemo doživjeti da su to sredstva koje odobravaju banke i u konačnici je pitanje kako će vratiti svoje uložena sredstva. Kod cesta to je jednostavnije. Mislim da ne samo da vam trebaju novo financijski instrumenti, već i politička volja. Politička volja je presudna. Četiri milijarde e, je odobreno za elektroautomobilitet u Njemačkoj. Međutim, zatvoriti male, e, male nedostatna sredstva, projekti od 100-150 milijuna eura, gotovo da je nemoguće realizirati u Njemačkoj. Hvala. Madame Hvala, gospodine Kramer. Gospođa Izabela Monde. Hvala. Pitanje je vezano uz prvo izvješće, te jedno pitanje o drugom izvješću. Govorili smo o Zapadnom Balkanu. Znači, Zapadni Balkan. Znamo da tu imamo problema vezano uz različite probleme tih e, država. Nekima je potrebno više željezničkih, a drugima cestovnih infrastruktura. Zbog toga je teško pomiriti sve te zahtjeve. Isto tako postoje različiti projekti, no neke države članice ne mogu dobiti e, sufinanciranje. Prvo pitanje, što mislite o mogućnostima, konkretnim mogućnostima provedbe tih koridora i u kojim rokovima. Isto tako imamo e, pitanje kineskih e, ulaganja, govorili smo o putu svile, a kad govorimo o investicijama u Litvi, imamo jasan cilj, treba se stvoriti veza cestom, morem, i to kroz Baltički koridor. U tom smislu željela bih znati koje je vaše mišljenje o kineskim ulaganjima. Postoji li ikakva e, studija procjene učinka što se tiče utjecaja na infrastrukture i tako dalje. A kad govorimo o drugom koridoru o kojem ste govorili, komisija je izjavila da postoji suglasnost sa europskim normama. Željela bih govoriti o znači članku 48.3.2.1.5 kroz 13 koji govori o poveznicama. Koje koja je, go, znači, koja je veza sa znači, koridorom e, Balkan, e, Jadran i drugim koridorom? Hvala. Hvala. Hvala. Želim pozdraviti koordinatore, gospodina Balaša, gospodina Bodeviga. Hvala vam što ste govorili o vanjskim granicama. Gospodine Balaš, važno je da o tome govorimo. Vidjet ćemo kako će biti granice sa Ujedinjenim e, kraljevinom. No to je u svakom slučaju važno za budućnost Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Nada, ako uspijemo postići napredak sljedećih mjeseci, onda možemo početi ovu raspravu o kojem ste govorili. No, ono što je važno da napredujemo na području eh, i građana i isto tako eh, irske granice te financijskih doprinosa. Govorili ste o Brexitu te utjecuju na vaš koridor. Ono što proizlazi iz današnjih rasprava je da imamo znači potrebu i mogućnost da i dalje imamo tu vezu i povezanost sa Ujedinjenom kraljevinom. Kad govorimo o preferentnosti Kad govorimo o ovom e, koridoru e, koji ide iz Ujedinjene kraljevine do Irske, govori se tu o izoliranosti i tako dalje. A tu je važna i multimodalnost kad e, govorimo o znači Irskoj, zračnom prometu, pomorskom, željezničkom i cestovnom, imamo znači mogućnosti, a ono što je važno je da izbjegnemo i čepove i tako dalje. Moramo u svakom slučaju povećati ovaj pomorski promet. Možete li e, nešto reći vezano uz to kako možemo povećati e, i olakšati veze na tom području? Osobno smatram da su e, koridori uspješni, da je to veliki primjer kako dobro praktično funkcionira Europska unija, povezuje zajednice i tako dalje. Izuzetno je važno da povežemo različita srca Europe kad govorimo o financiranju, imate li kakvih ideja vezano uz financiranje malih projekata? Ponekad govorite o tome da oni ne ulaze u okvire, nisu dovoljno veliki. Možete li nam nešto reći vezano uz to i u okviru EFSE, u okviru privatnog sektora? Veselimo se u svakom slučaju mogućnosti da raspravljamo na konferenciji ovom izvješću u rujnu. Hvala gospođo Klun. Gospodin Rike, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Zahvaljujem našim izvijest, e, našim koordinatorima. Radi se zbilja o praktičnoj primjeni u Europi trebamo vidjeti što je moguće napraviti, a što nije moguće. Želim postaviti pitanje dva e, dvama koordinatorima vezano uz probleme financiranja. Ja pratim e, radove tijekom niza godina i veselimo se rezultatima u rujnu. A Postavljamo si pitanje za mogućnost vezano uz mehanizam poticaja u Europi koji je najfika, najefikasniji sa e, financijskog e, stajališta stajališta. Radili se o korištenju regionalnih e, kapaciteta, znači fondova isto tako u okviru CEFA ili isto tako korištenje znači mehanizma EFSI-a? Evo, to je moje prvo pitanje. Drugo pitanje je opće pitanje, ne znam da li možete lako odgovoriti na to pitanje. Kad govorimo o preprekama ostvarivanju neke mreže, imamo prvo proračunske e, prepreke, nema dovoljno novca, političke prepreke jer E, političari u državi članici ta tema ne zanima i imamo znači operacionalne prepreke, a na primjer da željezničke kompanije ili e, nacionalni operator, cestovni operator nije zainteresiran za uključenje. Koja je najveća prepreka za vas. Znači, politička, financijska ili operativna. Isto tako imamo pitanje vezano uz e, poteškoće s kojima se e, određeni projekt e, suočava, da li je to na početku ili na kraju financiranje ili završavanje projekta. Imamo često tu svotu od 750 milijardi koju čujemo i brinem se jer ta brojka se nikad ne smanjuje svake godine nalazimo tu istu brojku na stolu i imamo osjećaj da uopće ne napredujemo da li u tom smislu uzimamo u obzir e, cjelokupni znači sustav ili imamo analizu prema znači različitim vidovima prijevoza. Govorili smo također i o ovim kineskim ulaganjima, govorili smo i o ovoj e, pu, ovom putu svile, radi se o određenim financiranjima na teritoriju Europe. Možemo li tu imati ideje vezano znači o znači vanjskim financijskim intervencijama na teritoriju Europske unije to u okviru znači ulaganja. Postoje znači li takva vanjska ulaganja. Čuli smo i cijeli niz pitanja što se tiče ova dva koridora kojima se vi bavite. Želio sam pitati gospodina Balaša što se tiče konkurentnosti za tržiškog natjecanja, znači u lukama Jadranskog mora imamo cijeli niz projekata, no novca nema za sve i možemo zapravo se poveć, tu se povećati određena konkurentnost i tržišno natjecanje. Da li postoje tu sad neke stvari koje se preklapaju, da li određene stvari mogu biti okupljene e, pod jedno ili prvi koji dođe će dobiti e, e, sredstva i tako dalje. Kad govorimo o ovoj operaciji Venecija, imamo cijeli niz pitanja vezano uz to. Isto tako jedno pitanje gospodinu Bodevigu, ali i gospodinu Balašu. Jeste li zatražili isto tako i mišljenje E, tima e, iz komisije koje se bavi Brexitom. Da li su vas konzultirali što se tiče ovih pitanja infrastruktura? I isto tako, da li su vam postavili pitanje vezano uz ovaj e, koridor koji naravno ima cijeli niz uloga kad govorimo o povezanosti sa Ujedinjenom kraljevom? Da li je tim gospodina Barnije vas konzultirao vezano uz to? Za mene je to izuzetno važno. Što se tiče ovih e, e, znači postavljamo si pitanje isto tako u ovom trenutku i projekti koji e, znači uključuju i angažiranje financiranja i projekata na teritoriju Ujedinjene kraljevine. Da je to stand by ili to se nastavlja. Hvala. Hvala svim pitanjima, na svim pitanjima, a svi imate, i jedan i drugi imate četiri minute da odgovorite na sva ova pitanja. Oprostite, moram prije svega se predržavati znači satnice prevoditelja moraju imati pauzu za ručak i mi to poštujemo. Ako nemate dovoljno pitanja, e, dovoljno vremena da odgovorite na sva pitanja, mislim da je možda prilika da odgovorite i pisanim putem na pitanja. Gospodin Bodvig, izvolite. Pa ja ću pokušati najbrži mogući način odgovoriti. Niste zabilježili sva pitanja? Gospodin Van Kamp, eh, što se tiče issue papers, ja sam bio na finanske strane, ali kao predsjednik eh, nadzora prometa u Njemačkoj, sigurnost u prometu je upravo interesantna zbog toga što je cilj da se prepolovi broj stradalih, eh, smrtno stradalih u prometu i mislim da je to dobar poticaj. Ali što se tiče alternativnih financiranja, kratko istaknuti, kazati što se tiče opterećenje bukom eh, uvijek imamo istu temu kad je riječ eh, o financiranju postojećih struktura Opterećenje bukom i smanjenje opterećenja bukom kod novih projekata je zapravo sastavnica u procesu planiranja. Druga točka. Imamo odlične korake, uspjehe koje smo ostvarili i odgovor gospodinu Edruku Pokušali smo zapravo sa privatnim kapitalom pokriti područja koja zapravo su pod javnim financiranjem, povezivanje unutar grada, vrlo lako ih je ostvariti u lukama, imamo čitav niz mjera, Dakle, sama ideja je pri tome da ono što se privatno može realizirati želimo izdvojiti kako bismo sredstva dakle usmjerili na one projekte koje nisu pogodne za bankarski sustav. E, imamo pritom e, u području željeznice e, dobre financijske izvore sa niskom kamatom, gdje isto tako financiranje je moguće e, inteligentno pristupiti svim postojećim sredstvima. U ovom nedostatku sredstava koji želimo smanjiti i zapravo želim kazati da za sljedeći višegodišnji financijski okvir treba nam više novaca. Ako nemamo e, mogućnost e, financiranja, onda ne možemo koristiti niti e, koristiti kombinirane strukture uz uključivanje privatnog kapitala. Postoje dakle projekti koji se ne mogu biti pogodni za e, ispunjavanje uvjeta vlastitog kapitala. Što se tiče malih projekata, jučer smo imali jednu mali mm, kružok e, vezano s financijske instrumente. Htjeli smo vidjeti da li postoji posebni fondovi koji bi se mogli osnovati, koji bi se usredotočili upravo na male projekte. To bi imalo dvojaku prednost. S jedne strane stvaranje novih radnih mjesta kroz male projekte, regionalno možemo daleko ciljanije djelovati i promišljanje u tom smjeru, svakako postoje i idu u tom smjeru i na dnevnom su redu. Što se tiče pitanje što se tiče pitanja e, zapravo zajedničkih europskog procesa, e, pitanje Eurostata, to nije bila studija javnog privatnog partnerstva. E, kod JPP tek na kraju se rješava pitanje da li je pod kriterijama Maastrichta ili ne. Uvijek je povezano sa strukturom samog rizika. Ako se preuzima rizik od strane investitora, onda je to izvan masterskog sporazuma. Ako imamo kombinacije, onda stvari se kompliciraju. I sada imamo veće šanse da se to unaprijed razjasni prije no što uđemo u skupocjene e, strukturizacije projekata, možemo riješiti upravo ova pitanja. Što se tiče javne nabave, e, imamo situaciju da jezici i sjedište samog e, investitora se mijenja. I onda nastaju problemi kod javne nabave. Ako su raspisi nabave u jednoj jezici i javljanje, recimo primjer Rail Baltike, kada smo e, se suglasili oko jednog jezika i to je pojednostavljenje. Što se tiče odobrenja ako bismo uspjeli da se kompleksna složena postupke uspijemo objediniti, onda je to pitanje vremenske situacije i to je pitanje koje ste postavili, da li se problem pojavljuje u početku ili na kraju. Što se tiče odobrenja, to je problem s početka, jer nemamo još sazrele projekte, a kad je e, riječ o financiranju, tada je problem u sredini. Međutim, u konačnici, ako su ispunjeni svi e, preduvjeti, stvar se može riješiti. Evo. Pavel Telička, koji je Ja mislim, evo, sat i pol, mnogi su tu govorili, nestali su, a i mi želimo e, na neki način dobiti odgovor i ne možemo im reći da u četiri minute moraju sve sažeti. Moramo dobiti odgovor ili skratiti prije govornike, a ne u zadnji tren. Gospodine Kramer, slažem se s vama, no Svatko je postavio desetak pitanja. Evo, moramo se pridržavati satnice. Pa pokušat ću biti kratak i jasan ako ste suglasni. Jasno želim iskazati da pitanje prometne infrastrukture, to je političko pitanje samih procesa to pitanje se sada nalazi na dnevnom redu. Drugo je pitanje financiranje projekata prometne infrastrukture, a drugo pak i treće je da projekt može funkcionirati samo u slučaju kada je u cijelosti pokriven. To je bilo pitanje gospođe de Monte, Amber Coast, dakle koridor Baltik Sjeverno more, međutim ovaj koridor koji ja pokrivam je Baltik Jadran. Odvođenje prometa u ciljane regije, u ciljane luke, svakako je ispunjen ovaj preduvjet jer od Stetina e, pa i ga pokušavamo promet usmjeriti e, prema Jadranu i zbog toga je poveznica s Italijom ispunjena. Što se tiče luka na Jadranu, izuzetno je dobra suradnja, NAPA je njihova organizacija, Venecija zapravo Zadnja informacija koju imamo da je to offshore projekt e, offshore luke u Veneciji se e, neće realizirati već u postojećoj infrastrukturi luke e, koja će se ponovno dograditi čime bi se maksimizirao ukupan ukupna mogućnost dakle prekrcaja tereta. Što se tiče panonske nizine, vrlo sam skeptičan jer to su ogromne investicije. E, veći dio pruga nisu elektrificirane, nemamo dvostruki pruga, imamo problem u Sloveniji i e, u Tufu kopati tunel, to je izuzetno velik izazov. Ono što vi možda mislite nije novi koridor TNT koji ide uredbom, već e, postoji jedan koridor E, koji se operateri e, naznačuju. Mi želimo da se promet e, objedinjuje na jednom mjestu. TNT koridor, ovo to moramo dobro proračunati i vrlo sam skeptičan. To je nešto slično kao i projekt offshore luke i na konferenciji NAPA sam jasno iskazao svoju dvojbu oko toga. Evo. Evo još multimobilitet. E, apsolutno je jasno da biciklizam dobiva na značenju, imamo brzih e, bicikličkih staza koje je za turistički razvoj jako važan. On međutim se ne nalazi u velikim infrastrukturnim projektima koji su značajni u TNT koridorima. Hvala. Gospodin Balaš, izvolite. Hvala. Ispričavam se. Govorio sam o kraljevini nizozemskoj, oprostite na ovome. Kad e, govorimo o znači velikim i malim projektima vezano uz tri e, sudionika Belgija, Francuska i drugi e, sudionici su svi uključeni što se tiče Amsterdama i Marseja i veza je izuzetno važna. Gospodine Kramer, u svakom slučaju imate pravo što se tiče kritike e, veze između Luksemburga i Brisela. To je već dugi problem, e, dugi niz godina problem. Možda bismo trebali e, u okviru vijeća također osmisliti i određenu znači e, studiju koja bi govorila o povezivanju europskih institucija da li su sve europske institucije pristup pristupačne za sve građane, za sve predstavnike, e, za predstavnike Europskog parlamenta i tako dalje. Možda bi parlament treba u tom slučaju izvršiti e, pritisak. idem za nekoliko dana u Rotendam i neću zaboraviti vaše pitanje vezano uz vezu sa Antwerpenom. A Kina je zbilja važno pitanje. Mi smo sa koordinatorima raspravljali o tome, imamo određene probleme koje su on kraj e, razine e, nas koordinatora i politike prometa. imamo znači i e, povezivanje Kinesa sa znači E, direktno državama članicama, a ne korištenje ovog već postojećeg e, okvira. Ono, kad govorimo o sufinanciranju, e, to nisu sufinanciranja, nego krediti koji natrag trebaju vratiti. Da, ovdje imamo velike interese u igri, to je veliko pitanje, svi se moramo s time pozabaviti. Irska Naravno, ono što je važno je povećati periferizaciju e, Irske, moramo u svakom slučaju poboljšati e, povezanost i to morem, kopnom i zrakom. To je izuzetno važno. Pitanje Brexita da Mogu vas uvjeriti da Digi Move je u potpunosti pripremljen i oni su spremni da krenu u raspravu kad vrijeme dođe. Nije vrijeme došlo za to, mislim da će to biti početkom sljedeće godine. Tada će se govoriti o pitanjima sektora kad okvir bude jasan, kad financiranje bude jasno. To nije samo pitanje dobre volje i e, političke volje, nego trebamo vidjeti zapravo E, kako će se riješiti ovi osnovni problemi. Ako govorimo, znači riješimo ovo pitanje financijskih doprinosa Ujedinjene kraljevine, ako imamo povrat u tom smislu, onda ćemo moći nastaviti i projekte. No u svakom slučaju podržavamo integritet, a moje e, zadnje riječi su e, vezane uz vrlo interesantno pitanje gospodina Ertuga da, bilo bi dobro da imamo nešto slično ZPP-u, a to bi bilo e, isto tako na osnovu zajedničkih nadležnosti. No, promet je drugačija stvar. A kad ste govorili o preporukama politike za budućnost, ja bih preporučio da zadržimo taj e, dugoročni aspekt moramo u svakom slučaju i imati više financiranja. Ja u svakom slučaju e, sam e, siguran da u okviru e, nove, znači novog financijskog, višegodišnjeg financijskog okvira da ćemo imati dodatna financiranja za promet. Hvala. Hvala vam na ovim kratkim odgovorima. Zahvaljujem na vremenu koje ste nam posvetili. Zahvaljujemo i prevoditeljima koji su ostali malo više od predviđenog vremena. A kad govorimo o ovom e, pitanju koridora i Brexitu, mislim da ćemo se češće u budućnosti sretati, morat ćemo stvoriti opći, opći okvir, a nakon toga ćemo rješavati pitanja sektor po sektor i sektor prometa. U svakom slučaju će doći na dnevni red. U svakom slučaju vidimo se vrlo brzo.